Colleagues, uh, Poštovane kolege, izvolite sjesti kako bismo mogli započeti ovaj sastanak. I'm, uh, for those Zovem se Claude Moraes i ja predsjedavam odborom uh, LIBE. Danas ću zajedno sa gospođom Fortigom supredsjedavati ovim saslušanjem te e, vas želim sve pozdraviti što ste došli na ovo saslušanje osiguranja vanjskih granica Europske unije jer to predstavlja izazov i za unutarnju i za vanjsku sigurnost Europske unije. Ovo je e, sastanak e, na kojem će mnogi htjeti sudjelovati, među kojima i gospodine Eler. Ja sam sa gospođom Fortigom razgovarala o organiziranju ovog sastanka još i u prošlosti, te stoga mislim da je jako bitno da se svi zajedno sastanemo i razgovaramo o ovim značajnim pitanjima osiguranja granica. Te je zato dobro što su ova naša dva odvora pronašla vrijeme da bi se sastala i govorile o ovom osjetljivom pitanju upravljanja granicama. Hvala vam još jednom, dragi kolege, što ste uspjeli pronaći vremena da razgovaramo o ovome. Što se tiče same organizacije ovog sastanka, Budući da je ovaj sastanak organiziran uz pomoć dva odbora, e, dobro je što se možemo svi smjestiti u ovu jednu prostoriju. Na samom početku e, moram reći da sam se ja javio za predsjedavanje e, prvog panela i mi ćemo E, predstaviti također i govornike svakog od panela. Malo djeluje složeno, ali sigurno će nam sve ovo dobro ići. E, ja, sma, ja ću e, predstaviti govornike koji su povezani uz odbor Libe, a gospođa Fortiga će predstaviti one govornike koji su povezani sa odborom Libe. Možda bismo trebali reći na samom početku tko će biti sa nama u ovom prvom dijelu sastanka. Izvolite, gospođo Fortigan. Dobar dan, dame i gospodo. Još jednom, veliko mi je zadovoljstvo supredsjedavati ovim sastankom na visokoj razini. Svi se želimo zahvaliti gospodinu Eleru na njegovoj inicijativi. E, dozvolite mi da na samom početku e, predstavim naše govornike koji će sudjelovati u prvom dijelu našeg sastanka. To su govornici koje je pozvao pod odbor za sigurnost i obranu. Tema današnjeg sastanka je e, kontrola granica i nužna kontrola između europskih misija i agencija i međunarodnih e, organizacija. Mi smo odlučili dati vam mišljenje dvije ključne organizacije. Želim vam predstaviti naše govornike. E, najprije kontraadmirala Enrika Kredendina koji je zapovjednik E, misije EUNAVFOR Med Sofia. To je misija koja je još uvijek u tijeku. Nalazi se u e, prvoj fazi druge etape e, spašavanja izbjeglica na sredozemlju. Znamo da su određene katastrofe sredozemlju, nas sve e, zabrinule, te smo zbog toga i odlučili započeti ovu misiju, drugu misiju, e, a prva je bila Atalanta. E, Admiral Credendino je već prisustvovao jednom od sastanaka sede. Govorio je o operacijama misije EUNAVFOR Med Sofia, a sada će nam vjerojatno reći nešto više o samom razvoju događaja. Dozvolite mi također da vam predstavim i veliposlanicu Francesku Tardioli, koja je E, zamjenica generalnog tajnika za operacije u NATO-u nakon što je NATO e, objavio nove operacije e, njegovo djelovanje je još značajnije tako da ćemo rado saslušati ove govornike koje sam vam upravo E, predstavila, a Claudio Morales će nam predstaviti govornike koje je on pozvao na ovaj dio sastanka. Hvala najljepša. E, mi smo pozvali gospodina Fabrica Leđerija, koji je izvršni direktor Frontexa i kolege iz odbora Sede i Libe ne treba podsjećati na agenciju Frontex. Znamo koji je cilj ove agencije koji se čak i proširio u posljednje vrijeme. To će također biti tema ovog današnjeg sastanka. E, Fabric Ležeri je jedan, jedna osoba koja e, zaista ima puno posla, tako da mu se zahvaljujemo što je iznašao vrijeme da dođe ovdje e, na sastanak. Drugi govornik je gospodin Oldrich Martinu koji je izvršni eh, koji je zamjenik direktora eh, Europola i veliko nam je zadovoljstvo što je ovdje danas sa nama. Za one kolege koje su nam se tek eh, pridružile, želim još jednom reći da su se odbori Libe i Sede udružili pri organiziranju ovog sastanka jer smatramo da je jako bitno razmotriti e, stanje e, na granicama Europske unije. U posljednjih nekoliko dana je ovo u posljednjih nekoliko mjeseci je ovo pitanje postalo još složenije. Suradnja sa e, Eurojustom, Europolom, EUNAFORom je ključna za borbu protiv krijumčarenja migranata i to predstavlja jedan od glavnih jedan od glavnih tema naših odbora. Osjetljivost ovih pitanja je visoka i mi želimo zaista shvatiti što rade ove agencije, na koji način surađuju. Vidjet ćemo sada kako ove pojedinačne agencije vide svoju ulogu. Najprije, dakle, e, kontradmiral Enrico Credendino. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, gospodo sud predsjedavajuća. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje danas sa vama, zajedno sa kolegama iz Frontexa, Europoro, Eurojusta. Mi smo svi dio E, sveobuhvatnog pristupa Europske unije kojim se želimo kojim želimo se boriti protiv e, problema sa sigurnosti, ali isto tako zato što svi živimo na istom području, dijelimo ista mora i zato moramo imati istu viziju onog što se treba učiniti i razmjenjivati informacije. Zato je jako bitno što smo danas ovdje se sastali kako bismo razgovarali o ovoj značajnoj temi. E, EUNAFOR MED prije e, godinu dana 60 e, nautičkih milja od libijske obale, sjeverno od Tripolija, 80, 800, migranata je izgubilo život. I znamo da je to bila ogromna katastrofa o tome se razgovaralo i na AFET-u. E, zbog toga je i objavljen dokument u deset točaka, a e, na Formed se nalazi na drugoj točki ove agende. Operacije su započete veoma brzo sa veoma jasnim mandatom da se moramo boriti protiv e, krijumčara e, i trgovaca ljudima i moramo uništiti njihov poslovni model trgovanja. E, operacije traženja i spašavanja nisu u dijelu e, mandata, ali spašavanje ljudi je moralna obveza te tako mi nikada ne bismo ostavili na moru nekoga tko je u nevolji i znamo da svi oni koji se nađu u takvoj situaciji moraju biti spašeni te smo do sada spasili 12.000 e, ljudi. Ovo su e, podaci iz e, Frontexa iz 2015. godine vidjet ćete da je otprilike jedna milijarda ljudi 1 milijun stiglo u Europu, 16%. A u šestom mjesecu prošle godine e, jako dobro su raspoređeni ljudi između e, sjevera i juga, no međutim e, na kraju je došlo do loše raspodjele zbog toga što su sa bliskog istoka ljudi veoma teško mogli ići ka Libiji, a isto tako je i e, rizik se povećao i 2015. E, godine je poginulo e, više od 2000 ljudi. Tada smo imali veoma aktivne vojne i civilne operacije, naročito u blizini obale Libije, što je imalo otračajući efekt za krijumčare. 2016. E, godine sada je situacija manje više e, ista, 80% e, ljudi ide istočnim putem, ostatak drugim putem, ali nakon zatvaranja balkanske rute stvari su se dosta promijenile i došlo je do izmjene u posljednja tri tjedna, 25% ljudi dolazi sa juga, a 45% ide istočnom rutom. Dakle, došlo je do promjene, nešto se mijenja, ali je još prerano reći da li će zatvaranje balkanske rute imati utjecaj na e, migracijske e, tokove. Možda će također doći do te situacije da migranti neće moći više kretati se kopnom, već će morati ići preko mora, preko e, Turske, Libanona, Sirije ići također preko Sudana. E, sada se ovi tijekovi povećavaju, a očekujemo e, još veći e, priljev ljudi na ljeto. Ovo su osnovne informacije naše misije. Ovo plavo područje naše područje koje je dosta veliko. Mi radimo od granice sa e, Tunisom nadalje i ovo je područje koje je dosta e, nesigurno gdje manje ili više e, ima dosta operacija koje se odvijaju istovremeno Triton, Frontex na jugu, ali istočno isto tako imamo i Poseidon zajedno sa NATO-om i neke, neke druge e, neovisne projekte koje vode i nevladine organizacije. Tu imamo dosta e, plovila i e, vojnika koji zajedno moraju surađivati. Koordinacija je jako dobra i jako dobro surađujemo sa NATO-om ali o NATO i Frontexu ćemo danas e, govoriti nešto kasnije. Mi se e, općenito koncentriramo najviše na libijske teritorijalne vode, odakle najviše e, imamo luka odlaska, više od 90 posto operacija koje obavljamo tu su operacije spašavanja i e, traženja. U 11. E, mjesecu smo morali započeti nove operacije e, koje su nakratko zaustavljene, ali su poslije nastavljene, te su naša plovila uspjela doći do Italije za samo 15 dana, ali to je također povezano i sa zatvaranje balkanske rute, ali u svakom slučaju još uvijek imamo ljude koji dolaze i iz Egipta. Mi radimo u međunarodnim vodama, tu nam je odobren e, rad, e, imamo rezoluciju e, Vijeća sigurnosti iz 2014. godine koja nam služi kao krovna rezolucija i prije nego što pređemo na drugu fazu, alfa fazu u listopadu, E, znamo da ćemo se morati boriti protiv krijumčara koje e, plovila voze izvan e, teritorijalnih voda kako bi mogli sve brodove, drvene brodove dovesti do obala Libije. Libije. U listopadu počinje druga faza Alfa kada će krijumčari izgubiti manevarski prostor e, u ovom području i, i također će imati manje drvenih brodova koje sada koriste. Ovo je odvraćajući učinak koji je jako značajan a sada čekamo i za pravne uvjete kako bismo mogli preći na sljedeću fazu i e, voditi iste one aktivnosti koje vodimo danas u međunarodnim vodama i izvan libijskih voda. Imamo također i ovu rezoluciju kojom se sada vodimo, ali će nam biti potrebna nova rezolucija Vijeća sigurnosti i morat ćemo se baviti pitanjem e, zakonodavnog e, završetka. E, mi zapravo zajedno sa ministarstvima unutarnjih poslova i pravosudnim tijelima radimo na pitanju kažnjenog gonjenja krijumčara ljudima. Ako pređemo u libijske teritorijalne vode, ovaj model se više neće moći primjenjivati. E, migranti koje koje budu bile na moru će i dalje moći doći do Italije, ali krijumčari neće moći dovesti svoja plovila do Italije jer ćemo ih moći spriječiti u tome. Mi ne možemo krijumčare e, ostaviti Libiji jer ne postoji sporazum o izručenju između Europske unije i Libije, već ćemo ih morati jednostavno pustiti. Zbog toga ne možemo preći na ovu fazu dok ne riješimo pitanje takozvanog zakonodavnog e, završetka i ja mislim da će nam trebati jedno dugoročno rješenje. To može biti dobro rješenje, e, ali e, znamo da u Libiji e, se zatvorenici ne tretiraju na isti onaj način na koji bi se tretirali u, državama Europske unije. Te stoga moramo potpisati bilateralni sporazum s Libijom za kazneno gonjenje e, krijumčara koje mi pronađemo u teritorijalnim vodama Libije. E, u Briselu imamo također centar koji se bavi ovim pitanjem i nadamo se da će to biti riješeno što je prije moguće. Ali situacija je takva da danas radimo izvan E, teritorijalnih voda Libije imamo taj odvraćajući učinak i spašavamo ljude, a imamo italijansku e, zastavu e, admirala koji radi u mom komadnom lancu i koji je zadužen za operacije. Imamo također i E, španjolski brod, e, brod iz Velike Britanije i također e, njemački. Istovremeno snaga, odnosno flota Europske unije u ovim vodama se povećava i čini Mediteran sigurnijim. Dosta vremena sam posvetio E, putovanju i e, razgovorima sa predstavnicima međunarodnih organizacija kako bismo im objasnili što radimo, što ne radimo. Ovu operaciju sada svi dosta dobro poznaju, imamo dobru suradnju sa međunarodnim organizacijama, uspostavili smo i forum koji se zove SHEGNET i e, koji obuhvaća sve organizacije koje se bave ovim pitanjima i svi sudjelujemo u radu u kojem, unutar kojeg želimo pronaći najbolje rješenje. Prvi sastanak je održan u 11. mjesecu, sljedeći je predviđen za peti mjesec. Aktivirali smo osam radnih skupina koje sve imaju za cilj e, predložiti određene, određena rješenja E, koja bi se mogla primijeniti da bi međunarodna zajednica se najbolje borila protiv ovih e, problema. Svi ljudi koji se uhvate na moru se predaju Italiji e, u luku u koju nam koju imenuje talijanska vlada i mi u potpunosti poštujemo načelo non reformana uz suradnju sa Frontexom s kojima surađujemo od samog početka, razmjenjujemo i informacije, imamo časnike za vezu Frontexa na našim e, plovilima i imamo i savjetnika za kapetana broda. E, I zaista je ključna ta suradnja, ali isto tako suradnja sa Eurožasom i Europolom moramo raditi raditi zajedno kako bismo uništili taj poslovni model e, krijumčara. E, granična policija također e, nam pomaže, oni imaju i vojna sredstva koja su nam bitna, zatim nacionalno talijansko tužiteljstvo nam pomaže u borbi protiv organiziranog kriminala i imat ćemo i sporazum sa Interpolom koji želi s nama ostvariti suradnju. To je jako bitno budući da moramo imati jedan regionalni pristup ovom problemu. Vrlo dobra suradnja je i sa humanitarnim organizacijama, UNHCR, UNICEF i tako dalje. Isto tako imamo i standardne operativne postupke e, za imigrante. Ova suradnja je zaista nužna za sve nas. Mislim da smo pokazali da ova operacija je uspješna i da smo pokazali da Europska unija zaista želi učiniti E, nešto da riješi ovaj problem. E, ovdje sudjeluje 23 države Europske unije i svi radimo na tome da bolje shvatimo poslovni model krijumčara i kao što sam rekao spasili smo e, više od 12 tisuća ljudi, uhitili smo 68 krijumčara i uništili smo 104 plovila. Hvala vam najljepša ako imate pitanja na raspolaganju sam. Najljepša hvala kontadmirale. Svi koji žele rediti za riječ mogu nam to odmah naznačiti. Izvolite imate riječ opet. Da, evo samo sam zaboravio reći, evo ovo, ovo dijete koje vidimo, to je Sofija, ona je rođena, sad danas ima dvije godine, rođena je na jednom od naših brodova na njemačkoj fregati i um, nadimak tog, te fregate je Sofija e, koja je dobila po djevojčici. Sofija prije, vidio sam je prije mjesec dana, dobro je, zdrava je, uspjela je i ona je u biti bit ovoga svega što radimo. Hvala. Hvala i vama, kontradmiral. A sada Frontex, kao što znamo, je glavni partner eh, EUNAVFOR MED. Pokriva čitav niz eh, operativnih pitanja, razmješta eh, za vezu. Sada ćemo saslušati Fabrisa Leđerija, izvršnog ravnatelja Frontexa. Hvala vam što ste došli. Najpša hvala vama, predsjedatelju. Hvala na pozivu koji ste nam uputili, uvaženi zastupnici. Mislim da ovaj sastanak pokazuje da više nema stupova u Evropskoj uniji. Ja sam evo, sreo sa kolegama, zadnje četiri mjeseca sam radio sa Enrikom Kendinom, radili smo, surađivali, više od eh, deset mjeseci i naravno sa Oldrihom Martinovom i Europolom ta priča je još starija jer eh, Europska agencija u polju pravosuđa i unutarnjih poslova po toj logici smo prirodni partneri. Znam da je vrijeme ograničeno tako da ću vam dati neke konkretne primjere djelovanja i suradnje s ciljem osiguranja vanjskih granica. A zaključno ću iznijeti neke primjedbe o potencijalnoj budućoj ulozi Frontexa, jer naravno svjesni smo da sada traju pregovori o budućem mandatu Frontexa. Dakle, najprije bih vam želio dati primjer suradnje s Elnavom, s Formedom spričam onim zastupnicima parlamenta koji su potpuno upoznati sa operacijom Sofia, ali ima neki koji vjerojatno i nisu toliko upoznati. Glavna, glavni zadatak i uloga Frontexa jeste što je to Europska agencija za, zadužena za suradnju i upravljanje vanjskih granica Europske unije. Dakle, mi u biti smo iz prvog stupa u biti zakona iz šengenskog zakonika u biti i mi smo agencija koja u potpunosti poštuje sve političke standarde Europske unije, dakle to je implement, integrirana EU politika, dok drugi partneri poput misija SDP-a, odnosno zajedničke sigurnosne obrambene politike, imaju drugi mandat. i mi se međusobno dopunjujemo. Kao što rekao, već smo se složili da e, razmjenjujemo časnike za vezu, što znači da je Frontex pre predložio da pozove u katanju EUNAVFOR MED e, časnike za vezu. druge agencije poput Europola su tu također zastupljene. Isto tako smo e, poslali Frontexovog častka za vezu na EUNAVO-vo glavni brod i u stožer u Rimu, glavni stožer u Rimu. Razlog e, ove međusobne razmjene časnika za vezu jeste da imamo pravovremene, ažurirane informacije ovo je nužno kako bismo bili učinkoviti, no također može biti od velike koristi kako bismo zajedno radili, a tu mi padaju na pamet e, operacije spašavanja i na taj način e, jednostavno treba vidjeti tko je na najboljem mjestu i tko može najbrže spasiti e, ugrožene živote. Također imamo, surađujemo na analizi rizika, to je važno. oblast naših aktivnosti. Frontex eh, u svom mandatu ima dakle nadzor granica, mi razmišljamo brodove dakle po moru. Trenutno imamo deset eh, deset patrolnih plovila kad ima ljudi koji su u pasnosti, spašavamo ih mi ili for Formed, onda kad iskrcava ih se na takzvane hotspotove, onda eh, se organizira razgovor s njima i prikupljanje podataka koji se predaju Europolu. To znači da Frontex ima tu ulogu poveznice između s jedne strane EUNAVFOR MED vojne operacije i s druge strane nacionalnih ili europskih e, tijela policijskih snaga. Kada se radi o suradnji s Europolom, to je važna suradnja, jer kao što rekao, e, mi smo oboje europske agencije u oblasti pravosuđa i unutarnjih poslova. Uspostavili smo određene dogovore i ja sam zajedno s kolegama u prosincu potpisao novu, novi ažurirani ugovor o suradnji koji je utemeljen prvenstveno na razmjeni osobnih podataka. Započeli smo pilot projekt u Italiji u kontekstu operacija, operacije Frontexa pod imenom Triton, Trozbac cilj logika toga svega jeste da vanjske granice predstavljaju filter oko Europske unije i oko europskog područja slobodnog kretanja. Taj filter je isto tako prostor gdje se može detektirati prijetnja, jer ovdje govorimo i o sigurnosti, dakle, pretpostavljam da vas zanima i borba protiv organiziranog kriminaliteta i potencijalno protiv terorizma. S tim u vezi koristimo vanjske granice kao jedan filter, jer to je mjesto gdje kroz koje će ući ili izaći te prijetnje, jer također su tu i strani borci koji napuštaju Europsku uniju. Tako da mi zajedno u suradnji sa Europolom razvijamo sve napredni način korištenja tih osobnih podataka a s ciljem prekidanja mreže kriminalnih aktivnosti. Frontex nema pravosudne ovlasti, ali naš je zadatak da prikupljamo i dijelimo informacije bilo se ono formedom, ne govorim, ovdje se ne radi o osobnim podacima, moram reći da smo se složili e, sa Eurnav formedom da razmjenjujemo neke analize rizika, ali naravno ne razmjenjujemo osobne podatke. Osobne podatke dijelimo sa e, zemljom domaćinom, u ovom slučaju tu se radi o Italiji. Dakle, ovo je ukupni prikaz situacije. Dakle, sad ću preći na neke zaključne opaske. Kao što rekao, nemamo više stupova u Europskoj uniji to je dobra situacija, jer na primjer, kad se radi o nadzoru granica ili predgraničnim upravljanjem, situacija s Libijom je takva da normalna civilna sredstva nisu dostatna da se nadzire čitav taj prostor i isto se primjenjuje, odnosno moglo bi se primijeniti na druga područja u budućnosti kada smo suočeni sa nefunkcionalnim zemljama. Žao mi je što moram reći, ali u Libiji nemamo e, partnere. Možda će se situacija poboljšati u buduće, no sigurnosna situacija za naše osoblje nam ne dopušta i sama misija ne dopušta da imamo civilna sredstva razmještena i osoblje razmješteno u Libiji. Dakle, vidimo da iz ovakvih situacija kada Frontexovo osoblje mm, patrolira, odnosno organizira svoje obhodnje u blizini libijske obale, tu e, dolazi do e, može doći do paljbe i tada je dobro kada imamo vojna sredstva za zaštitu. S druge pak strane, snage policijskih, e, operacije policijskih snaga na misijama su u nadležnosti Europola. Frontex je na vanjskim granicama i ima jasnu ulogu glede podataka, odnosno informacija. Dakle, što se tiče budućeg mandata Frontexa, mislim da je prijedlog komisije da se ta misija bavi razmjenom, odnosno razvojem suradnje sa drugim agencijama. I ono što radimo u Italiji je dobar primjer. Također želim reći da imamo dobru suradnju s Grčom, na primjer na u grčkim hotspotovima. Frontexovi djelatnici pomažu Grčkoj u provedbi sigurnosnih provjera koristeći šengenski sustav. A tu u drugom redu Europol također može procesuirati one sumnjive slučajeve, odnosno pojedince, ako neki ako se ispostavi da su neki povezani na bilo koji način uz terorističke prijetnje odnosno opasnosti. Dakle, to je način e, na koji svakodnevno pokušavamo raditi na sigurnosti naše budućnosti. Naravno, ovdje se radi o civilnoj misiji. Enrico je to rekao, ja želim e, reći isto tako da se ovdje radi o civilnoj misiji pograničnog upravljanja. Frontex je agencija za upravljanje granicama Europske unije, no također moramo surađivati s drugim partnerima. U nekim slučajima tu se radi o vojnim operacijama Europske unije i to želim reći jer ovdje je nazočan predstavnik NATO-a. Naime, Frontex e, između Grčke i Turske razvija suradnju s NATO-om. Dakle, još jednom hvala na vašoj pozornosti. Hvala vam gospodine Leđeri nekoliko navrata ste spomenuli Europol, svoj rad s Europolom. Centar za borbu protiv krijumčaranja je formiran upravo u siječnju, pa ćemo sada čuti nešto o tome. Izvolite, gospodine Martin, Matrič. riječ. hvala svima, uvaženi predsjedniče, predsjednice, uvaženi zastupnici, cijenjeni gosti. Europol je jako počešćen što je pozvan na ovaj mišoviti sastanak i što je pružena mogućnost da vam pružimo ažurirane podatke iz borbe protiv krijumčara. Donekle mi je život sada olakšan jer je gospodin Leđeri spomenuo Europol par navrata te donekle ilustrirao na koji način blisko surađujemo tako da je rekao određene stvari koje sam i sam htio reći, ali ja ću vam sada govoriti o trendovima koje smo uočili i koji su... Mi smo u veljači u biti formirali ovaj centar za borbu protiv krivimčaranja ljudima. I mi pružamo pomoć u tom polju državnom članicama. No, dvije stvari vam želim reći. Prva je pozdrav od gospodina Wainwrighta, koji je u zadnji trenutak morao otputovati u London na konferenciju u vezi s terorizmom. Ja sam njegov zamjenik. Evo već 27 godina sam radio kao policijski djelatnik, bio sam eh, šef policijske uprave u Češkoj republici, prije nego što sam eh, se pridružio, priključio Europol. Druga stvar koju sam htio reći, jer radim na terenu, e, zahvaljujući parlamentu i želim vam zahvaliti na podršci pri uspostavi ovog centra za borbu protiv krijumčarenja ljudima, jer zahvaljujući vama dobivamo dostatne financijske resurse kako bismo obnašali, obavljali svoj rad za mene je jako važno biti ovdje u nadučnosti drugih e, predstavnika ključnih agencija koji se donekle bave istom temom i sigurno je da sam zainteresiran čuti i njihovo mišljenje te da vidimo na koji način možemo komplementarno djelovati jer mi svi imamo jasan mandat, ali vremeno moramo i trebamo naći način kako možemo zajedno surađivati. Kada je riječ o migrantima i krimčarenju, to sam već ranije rekao, ovaj dosad neviđeni priljev migranata i sudjelovanje krimčara u kriminalnim skupinama i mrežama vidimo da je ovdje stvoren u biti jedan novi poslovni model i mi smo napravili otprilike 1500 na intervjua s migrantima i tu se uviđa da 90% migranata koji dođu do Europske unije izjavljuje da su koristili službe posrednika, a tu se prvenstveno radi o ljudima koji su iz kriminalnih e, milija. I to u biti ukazuje na izazove s kojima su suočene naše, naša tijela i policijske snage. Dakle, procjene su te da kriminalne skupine imaju dobit od 6, 3 do 6 e, milijardi eura u razdu, e, sa, samo 2015. godine. U biti to je postao jako privlačan e, biznis 2015. godine. Vidimo da je to da su za sad uspješni pretpostavljamo da će i dalje nastaviti se baviti tim poslom i to je kriminalno tržište koje bilježi najbrži rast. Poslovni model u kojem je kriminalitet, e, kriminalne aktivnosti su usluga, dakle tu se pružaju e, sredstva prijevoza, e, putni dokumenti i druge usluge. To su samo neke od usluga koje obavljaju specijalizirane skupine kriminalaca, oni također imaju i, i legalne, pružaju legalne usluge kada se radi o putnim uslugama putničkih agencija, jak su aktivni i na internetu e, i na društvenim mrežama, komuniciraju putem interneta i tako dalje. Sve to u cilju nalaženja klijenata. Njihove infrastrukture e, su uključene i u sekundarne strukture koje prevazilaze naravno granice Europske unije. Različiti su tu organizatori, e, tu imamo posrednike, e, e, one koji su zaduženi za, za novačenje, ljude koji se bave pranjem novca, financijama, prijevozom i tako dalje. Istovremeno sve ovo je povezano uz migrante koji su jako ranjiva skupina koje se izrabljuje bilo za e, ilegalni rad, e, prijevoz droga, prostituciju i drugo. Jako je bilo zanimljivo uočiti da te kriminalne skupine su polikriminalne i postoje veze između krimčaranja ljudskim e, ljudima, krimčaranje drogama, krimčaranje imovinom ali i donekle i e, terorističkim aktivnostima, no na to ću vezati malo kasnije. Kada se radi o potencijalnim vezama u biti o protuterorizmu, tu bih želio spomenuti još jedan nedavno utemljeni centar, a to je Centar za borbu protiv terorizma i tu su biti spojene e, aktivnosti pomoći i savjetovanja država članica, osobito kada je riječ o, stranim borcima koji predstavljaju visoku prijetnju. Mi se tu se bavi identifikacijom. Naime, povijesno govoreći nije bilo nikakvih veza između proterizma, terorista i organiziranog kriminaliteta a to se u zadnje vrijeme mijenja u smislu da e, aktivnost organiziranog kriminaliteta služe prikupljanju financijskih sredstava kako bi se financiralo potencijalne terorističke aktivnosti i zato je to jako važno područje. I tu se vidi veza između proterizma i organiziranog kriminaliteta. Dakle, spomenuo sam e, Centar za e, boru protiv e, krimčarenja ljudi u veljači. E, I tu imamo e, za cilj krimčarenje skupne krimčara u sredozemlju. Mi koristimo svoju, svoj tim stručnjaka Mi podržavamo čitav niz operacija, možda bih mogao izdvojiti dva kratka primjera. Imamo operaciju Mahmud Jamal koja je zaključena u prosincu prošle godine koja se istovremeno organizirala u Austriji, Grškoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Uhićena su 23 e, posrednika, sirijski, grčki, palestinski građani ili operacija Tantaluf u prošle godine kada je e, organiziran skupina e, krimčara ljudima iz Albanije uhićena. Uhićeno je osam osoba i napravljeni su brojni pretresi stanova i kuća. Kada se radi o informacijama koje su nam raspolaganju, otprilike 40 tisuća osoba osumnjičenih e, za posjedovanje ilegalnoj i e, migraciji su u našoj bazi podataka, imamo oko stotinu e, plovila koje sumičimo za e, krimčanje ljudima od 2015. godine 1200 operacija provedeno i kao što je gospodin Leđer rekao, surađujemo u operativnim e, operacijama u Italiji i Grčkoj, naši kolegi su tamo nazočni. Ovaj centar za krijumčarenje ljudima postao je na točka ili platforma za neke druge partnere koje smatramo važnim za suradnju sa Interpolom, Frontexom, EUNAV, eh, EUNAVFOR ili NATO-om u budućem. Biti centar za bor protiv grimčarenja ljudima ima i nekoliko drugih zadataka. Mi također eh, se bavimo analitičkim kapacitetima imamo nekog analitičara za obradu podataka i važno je na licu mjesta provjeriti podatke i to smo mogli napraviti zahvaljujući Frontexu da vidimo da li su, oni i provjeramo da li su oni evidentirali nekoga ko, je u bazi podataka za terorizam i na taj način pravimo međusobne provjere različitih e, baza podataka, njihove i naše, i tako da eliminiramo terorističke prijetnje. U ovom centru za borbu protiv terorističkih prijetnji imamo i centar za, za internet koji je zadužen za identifikaciju terorista ili ekstremističkih e, sadržaja. posredstvom e, internet stranica ili društvenih medija. zadnja točka i na tome donekle zavidim svom kolegi, dakle ja sam politički djelatnik i nedostaje mi taj osjećaj opipljivih rezultata. jer vi se nalazite naime na licu mjesta, a naš Naša ključna uloga i ključna uloga jeste da analiziramo podatke i da pružamo podršku vašim službama, no biti mi ne koordiniramo svojim aktivnostima iz svog stožera, već e, pratimo odluke vijeća i tek sad elaboriramo novi koncept e, časnika e, gostiju, tako se to zove. I tu se bavimo sekundarnim sigurnosnim provjerama. To znači da ćemo imati mm, mogućnost nakrsne provjere podataka. A kada je riječ o suradnji s drugim e, agencijama, to je nešto od ključnog značaja za nas, osobito za one koji rade na sredozemlju. A što se tiče Europola, to je značaja e, nama su važne sve informacije koje mogu omogućiti da se stane u kraj e, krijumčarima ljudima i da se nađe način kako te loše momke staviti za reštak. Eto, toliko, to je, to je ta moja, ono što mi radimo, a ja sam sada spreman odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala. Kolege i kolegice, posljednji govornik je veleposlanica Francesca Tardioli, zamjenica pomoćnika glavnog tajnika, e, predstavnica NATO-a. Izvolite. Hvala predsjedniče. Poštovana predsjednice, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, zahvaljujem što ste me pozvali kao predstavnicu NATO-a na ovo zajedničko saslušanje. Čuli smo do sada da se Europa bavi najvećom migracijskom krizom koju je do sada doživjela od drugog svjetskog rata. Europska unija je učinila mnogo, uložila mnoge napore i vi ste sada dobili pregled onoga e, što je do sada učinjeno, to su učinili kolege prije mene. E, NATO stvarno nije na čelu ovih napora, ne vodi nastojanja, ali mi smo dali podršku Turskoj i surađujemo sa Frontexom i pomažemo Europskoj uniji da riješi ovu krizu. Podrška NATO odlučena je 11. veljače. E, odlučili su ministri država saveznica, e, mnogi su i članice Europske unije i oni su odlučili da pozitivno odgovore na prijedlog Njemačke, Grčke i Turske da e, pomognu u migrarskoj krizi uključivanjem u širi međunarodni pokušaj da se zaustave ilegalne migracijske rute na Egejskom moru. Što NATO radi? NATO prati i kontrolira nelegalne prelaske na Egejskom moru u suradnji sa nacionalnim vlastima i Frontexom, kao što je već rečeno. NATO ima i plovila na Egejskom moru koje su došla samo dvi, dva dana nakon donošenja ministarske odluke. Proteklih nekoliko tjedana plovila NATO-a su patrolirala na određenim područjima Egejskog mora uključujući i unutar teritorijalnog mora Grčke i Turske. Naša plovila su prikupila mnogo informacija koje su onda iskorištene sa strane grčkih i turskih obalnih straža i sa strane Frontexa. Suradnja s, Frontexom spomenuta je prethodno, ona teče glatko i imamo dobru suradnju između NATO-a i Frontexa na operativnoj i taktičkoj razini što se tiče zapovjedne linije i što se tiče skupina koje se aktivne na Egejskom moru. To pokazuje kako ove dvije organizacije, Europska unija i NATO, mogu zajedno surađivati na pragmatičan način kako bi se riješili ozbiljni problemi u našim državama članicama. E, ovi aranžmani vezano uz e, časnike za vezu su nešto e, što bi trebalo još bolje razviti u budućnosti. Jako je važno shvatiti e, specifičnu ograničenu prirodu uloge NATO-a u pomaganju Frontexu. E, naš doprinos je značajan i pogotovo zbog specijaliziranih kapaciteta koji se ovdje koriste. Kao što sam rekla, to je sve ograničeno. Naša aktivnost na Egejskom moru ne e, zamjenjuje druge aktivnosti, nego pomaže turskim vlastima i Frontexu da bolje izvršavaju svoje dužnosti. Posljednjih nekoliko tjedana vidjeli smo u mnogim slučajevima, gotovo svakodnevno, E, da e, su uočene ilegalne aktivnosti i uočili smo također plovila migranata na moru i mi smo onda informacije prenijeli grčkim, turskim vlastima i Frontexu i onda su oni presreli ove, ova plovila na moru. Mi također e, olakšavamo bolju suradnju i pomažemo u razmjeni informacija između NATO-a, članica NATO-a, Grčke i Turske. E, imamo mnogo faktora koji mogu utjecati na priljev migranata. Unatoč tomu, prisutnost NATO je po mom sudu nešto što već ima odlične efekte i mi imamo indirektnu ulogu u odvraćanju od ilegalnih aktivnosti koje se odvijaju pred obalama Grčke i Turske. E, mi ostajemo e, uključeni u ove aktivnosti na sredozemlju i želimo što bolje podržati dugoročno ove aktivnosti. Što se tiče sada sredozemlja, e, u širem smislu, o tome govorio kolega Credentino, NATO je aktivan i na sredozemlju i imamo mnogo aktivnosti koje su pokrenute prije nekoliko godina. A sada imamo operaciju za pomorstvo sigurnost. To je operacija koja obuhvaća više zadaća u odnosu na one koje danas, eh, koje smo do sada vršili. I mm, mislim da do sljedećeg samita NATO-a će se još nešto učiniti u tom pogledu. Mi možemo dati okvir za eh, održivu budućnost eh, trenutnih aktivnosti NATO-a u Egijskom moru. Migracija je veliki izazov na Mediteranu i zato želim e, sa moga stajališta potvrditi ono što je rekao kontradmiral Kredentino. Mi smo već e, uspostavili e, odnose časnika za vezu sa operacijom Sofija i nadam se da ćemo i formalno uspjeti ovu suradnju produbiti. Uvijek moramo imati na umu dimenziju izbjegličke krize u drugim politikama koje se tiču Egijskog mora, a e, i u drugim e, područjima e, koji utječu na migrantske rute. Moramo uvijek imati tjesan kontakt s našim kolegama iz Europske unije. I još jedna opaska koja se tiče pravnih aspekata. Mislim da je to jako važno, posebice za ovakvu publiku kao što ste vi. E, mislim da je vrlo korisno dobiti informacije zapovjednika brodova koji e, su aktivni na Egejskom moru, jer oni najviše pomažu u migranskoj krizi. E, oni sudjeluju u razmještanju snaga NATO-a i bave se primjenom međunarodnog pomorskog prava, uključujući prava vjoranja zastave mi svakodnevno moramo i dalje poštivati međunarodne i narodne zakone o e, pomorstvu i zato je važno također e, poštivati imati pravo na život na otvorenom moru i izbjegavati vraćanje migranata na granici. E, ja ću sada kao pravi vojnik e, biti disciplinirana, prekinuti ovdje svoj govor jer više nemam vremena na raspolaganju. Zahvaljujem našoj gošći zato što je stvarno bila disciplinirana. E, mogli bismo imati mnogo govornika zato što je jako važna tema. Ipak ovo je javno saslušanje i e, danas ste čuli nešto više o NATO-u. Ana Fotiga i Christian su sugerirali našem odboru prije mnogo tjedana da bismo se trebali pozabaviti suradnjom između agencija koje imaju različite odgovornosti. E, proteklih tjedana se suradnja samo poboljšala. Mi, članovi odbora LIBE, svjesni smo naših odgovornosti, odnosno odgovornosti raznih agencija, Eurojusta, Frontexa i tako dalje. I vjerujem da odbor SEDE također zna koje su nadležnosti. Kad imate tako tjesnu suradnju, a nije jasno koje su nadležnosti, onda treba stvarno e, primijeniti drugačiji pristup i porazgovarati o tomu. Nadam se da ćemo se jasno fokusirati na ovo pitanje kako bismo znali koje su nadležnosti na sredu zemlju. E, zahvalan sam e, na ovim prezentacijama koje sam danas čuo i stvarno sam naučio mnogo toga. Christian Niler i kolege koji su potaknuli u inicijativu vjerojatno će htjeti uzeti riječ. Kristijan, ti si prvi na redu, izvoli. Hvala. Budući da si to tako prezentirao, ne mogu odbiti. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti našim predsjednicima dvaju odbora zato što su organizirali ovo zajedničko saslušanje. Mislim da je stvarno bilo vrijeme da to organiziramo i vjerujem da se svi slažemo oko toga da ne bismo samo trebali govoriti o tome, nego stvarno spojiti unutarnju i vanjsku dimenziju ove teme. Mi smo shvatili da imamo jako puno subjekata, agencija, imamo e, tri stupa koja su važna u ovoj rješavanju ovog problema. Ali trebamo također znati i detalje. Vi ste govorili o razini suradnje i o potrebi za suradnjom. Govorili ste o sporazumima. Međutim, kako to funkcionira na praktičnoj razini? imam na umu specifičnu studiju, a to je zajednički program dobivamo 90% e, sigurnosnih informacija e, od e, Sjeverne Afrike i to na arapskom. Onda se to prevodi na francuski, a onda sa francuskog na engleski, i na njemački jezik. I onda se informacije distribuiraju državama članicama, a one imaju onda e, razne sustave za prevođenje i informatičke sustave i taj originalni tekst na arapskom e, koji sadržava nekakvo ime mm, na arapskom jeziku onda se e, prevodi na druge jezike i tu dolazi do problema kod transliteracije. E, tu su problemi e, koji nastaju onda kod sustava identifikacije osoba, e, kod dobivanja satelitskih snimaka. Dakle, tu je stvarni izazov u pogledu interoperabilnosti sustava. Odbor LIBE bi trebao u ime parlamenta imati kontrolu nad različitim mogućnostima ali moje pitanje je koje je vaše iskustvo, što nedostaje? Ovdje mislim posebice na sustav prevođenja gdje e, tehnički gledano imamo jako velike potrebe. Možete li možda govoriti o tome detaljnije? Drugo pitanje, e, imajući na umu unutarnju vanjsku sigurnost, moramo imati na umu i dimenziju komunikacije. Evo primjera nakon samita i nakon zaključnih riječi predsjednika u društvenim medijima iz, od Nigerije do Sjeverne Afrike, Egiptu i Turskoj odmah je došao odgovor društvenih medija. Koliko ja znam, nema kontrole nad komunikacijom u društvenim medijima. Ehm, niti što se tiče terorizma, a niti što se tiče kontrole nad krijumčarenjem ljudima. A to su informacije koje smo dobili od vas. Jedna trećina BDP-a Libije proizlazi iz e, trgovine ljudima, odnosno krijumčarenja ljudi. Dakle, ne govorimo o svim zločinačkim organizacijama, ali e, u usporedbi s talijanskom mafijom, evo to je jako puno. Jedna trećina e, dolazi od e, krijumčarenja ljudi. Dakle, gdje je ovdje sada nekakva reklama? Tu dolazi do nekakvih kontakata i komunikacije ili do e, zapravo ovdje ni nema komunikacije na tom tržištu na tržištu ovakvih usluga. Je li to izazov kako ćemo mi prenijeti naše poruke? Imamo statistike nevladinih organizacija koje kažu da kriminalne organizacije troše na društvene medije 400 puta više novca u odnosu na države članice Europske unije. Dakle, ako mi želimo e, izvijestiti o rezultatima nekog samita, onda mislim da trebamo početi razmišljati drugačije jer e, može doći do različitih interpretacija i možemo čak otvoriti neke nove rute. E, sada se e, rute mijenjaju svakodnevno i cijena krijumčarenja također oscilira. Dakle, pitanje je što vi trebate u sklopu vaše suradnje i kako vi gledate na to. Hvala. Ana Gomez, izvolite. Hvala. Dobar dan, dobrodošli. Mislim da je bila jako dobra zamisao da održimo ovaj zajednički sastanak odbora Sede i Libe. Kako bismo pokušali složiti se oko unutarnje i vanjske dimenzije naše politike. Htjela bih započeti zahvalom eh, gospodinu Kredentinu. Možete li nam, molim vas, reći Možete li potvrditi vijest da je plovilo sa stotinjak ljudi e, potonulo u blizini Etiopije ili Somalije. E, je li stvarno to tako? Gotovo 400 ljudi izgubilo je život ukupno. Primjećujem da ste e, dosta govorili o ovoj EUNAVFOR misiji e, koja je možda pomrsila račune krijumčarima, ali postoje uvijek ograničenja kao što ste i vi sami rekli i ja sam sudjelovala u misiji našeg odbora SEDE, e, išli smo u Rim u vaš glavni stožer i shvaćam da ovdje postoje i ograničenja zbog teritorijalnih voda. Dakle, e, krijumčari dovedu ljude do same granice teritorijalnih voda i onda pozovu one koji će ih spasiti. I kao što ste vi rekli, vi ste e, u jednoj godini spasili oko 12.000 života. E, vi imate jako dobru reputaciju, ali što se događa u Grčkoj zbog zatvaranja balkanske rute? Jer zbog ovog zatvaranja e, rute se mijenjaju i krijumčari se prilagođavaju. Čuli smo da postoji čitava industrija E, brodova na napuhavanje koji se e, e, proizvode u Kini, a Kina onda te brodove šalje onamo gdje je velika potražnja kako bi se onda ljudi prenijeli u druge države. Dakle, moje pitanje Nedavno sam bila na Cipru, bila sam u drugoj misiji, išla sam u sjeverni Cipar i vidjela sam da postoji čitava industrija uvoza djevojaka iz Nigerije za prostituciju, za vojsku koja je tamo. To je organizirana aktivnost, to organizira turska vojska. Je li to također e, polje ingerencije e, za vas? E, jer nisam nikad čula za to i stvarno sam ostala zaprepaštena. Što se tiče Libije, pročitala sam e, izjavu gospođe Mogherini nakon što se ovoga tjedna sastala s ministrima obrane. Mislim da je jako važno dati podršku e, misijama na e, granicama, ali mislim da treba ići još korak dalje. Ovdje se stvarno radi o tome da pomažemo Libiji u e, ključnim pitanjima jer e, oni nemaju ujedinjeno zapovjedništvo, a tu se postavlja i pravno pitanje UNHCR-a, na primjer, koji je odsutan. Još jedno pitanje, što mislite Europske agencije za obalnu stražu. E, I gospodin Lađerija također pitam što mislite o tome da ratna mornarica e, također da doprinos aktivnostima e, obalne straže. Evo sada posljednji, posljednje pitanje. Da, budući predsjednik je prekinuo zastupnicu. E, kada ćete prekinuti ove misije za deportaciju koje su potpuno u neskladu s međunarodnim pravom zato što e, se radi samo o izjavi koja je e, kao deportacija protiv međunarodnog prava. Hvala Ana. Evo, ponekad me ignoriraju članovi odbora Libe. Hvala. Imamo e, više članova odbora Libe koji su tražili riječ. Predsjednik odgovara da, naravno da jesi. Hvala Ana što si to istaknula. Gospodin Balmans, izvolite. Hvala. Ja ću govoriti na flamanskom, ako smijem. Ja, Na nizozemskom. Zahvaljujem. Na ovoj prezentaciji koja je bila jako zanimljiva. Zahvaljujem što ste organizirali ovo zajedničko saslušanje. Ja sam nedavno bila u Europolu i primijetila sam vrlo zanimljive stvari. Imam nekoliko pitanja za vas. Ovo javno saslušanje dogodilo se u pravom trenutku. Prošli mjesec imali smo teroristički napad. Možemo li razlikovati između unutarnje i vanjske sigurnosti? Ne znam, nisam sigurna. I, i htjela bih pitati sljedeće. Više puta podcrtali ste da je razmjena podataka krucijalna u borbi protiv terorizma, ali i također u rješavanju problema azila i migracije. E, vi imate neke podatke na raspolaganju, ali kako ih možemo još kvalitetnije razmjenjivati, jer to je jako važno ako želimo pobijediti protiv terorizma. Frontex, Europol, Eurojust imaju regionalni task force e, u Katani i Pireju. Što ste uočili koja je lekcija koja trebamo, koju trebamo izvući iz suradnje ovih tri organizacija? I još jedno pitanje. Imala sam kontakte s Europolom e, posljednjih tjedana i rečeno mi je da u jednom trenutku carina na Malti primijetila da je došao veliki paket koji iz Kine išao prema Libiji, odnosno veliku pošiljku znamo da ovako velika plovila obično ne prevoze turiste nego imaju robu koju trebaju sakriti od nekoga. Zatim ja se pitam što mi možemo učiniti kako bismo stvarno mogli intervenirati u ovom slučaju. Ne bismo trebali propuštati ovakve brodove ako ne znamo koji je teret na njima. E, htjela bih znati koje je vaše stajalište i vaše mišljenje kako možemo prekinuti ovakvu vrstu trgovine jer onda 90% e, migranata koji dolaze k nama dolaze zahvaljujući krijumčarima. Dakle, moramo se boriti protiv ovog fenorema. Hvala. Poštovani kolege kolegice, sad ću zaključiti e, ovaj popis govornika. Imamo još uvijek vremena za vaše izlaganja. Molim vas da se ograničite na dvije do tri minute. Gospodin Kirchhoff. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Budući da ja dolazim iz odbora LIBE, pokušat ću e, ne postavljati previše pitanja, naročito onih koji se tiču samo odbora LIBE. Ali ako mi dozvolite, ja bih postavio jedno pitanje koje se najviše tiče NATO-a. Zanima me odnos između Eh, navodnih snaga EU eh, e i NATO-a. Mogu li postaviti pitanje eh, komadnog lanca, zapovjednog lanca i strukture. Da li zapravo je NATO raspravljao na o ovome na političkoj razini, jer koliko sam shvatio, E, to se više i ne radi toliko koliko se radilo prije. Do koje do koje mjere je politički odbor bio uključen u ove rasprave, naročito kada se radi o raspodjeli ovlasti. E, glede interoperabilnosti baza podataka, zanima me to e, glede iskustva sa PNR-om. Baze podataka iz Eurodaka i e, drugih sustava, a u kontekstu prijedloga takozvanih pametnih granica, htjeli bismo znati do koje mjere smo postigli politički dogovor, ako ne i praktični, o interoperabilnosti, a uzimajući u obzir sve e, tehničke aspekte i uzimajući u obzir eh, zapovjedni lanac, odnosno zapovjednu strukturu glede uporabe podataka. Hvala, gospodin Kuelio. Hvala, Hvala vam. Hvala što ste organizirali ovo zajedničko saslušanje. Zahvaljujem gostima koji su nam izložili ovako zanimljive prezentacije. Svi se možemo složiti oko toga da ovako oko kompleksnoj temi agencije Europske unije, države članice, ali i druge međunarodne organizacije moraju surađivati. E, slažemo se oko toga da ova suradnja mora biti e, što tješnja i ne samo zato da bismo bili efikasniji, nego i kako bismo izbjegli preklapanja. Imam tri konkretna pitanja za vas. Kao prvo, gospodine Kredentino, vi ste govorili o suradnji s Frontexom. Gospodine Leđeri, vi ste govorili o analizi rizika moje konkretno pitanje je, postoji li e, koordinirano djelovanje e, koje će voditi Frontex? Imat ćemo i časnika za vezu, ali tu je e, analiza rizika širi pojam. Koji bi bio konkretni sadržaj ovakve suradnje? Drugo pitanje. U ovom trenutku koja je razina suradnje između Europola i Frontexa, posebice što se tiče borbe protiv krijumčarenja i trgovine ljudima. Ovakva suradnja i ovakva borba protiv tih fenomena bi možda mogla biti uspješnija kad bismo imali bolji prijenos informacija sa strane Frontexa. Zar to ne bi trebao biti prioritet? I treće pitanje za gospodina Leđerija. Htio bih znati trenutno koje su najbolje mogućnosti za vanjske granice? Što će Frontex učiniti kad e, će e, rute za krijumčarenje ljudima budu se ponovno vratile na sredozemlje. Vidjeli smo koliko je mrtvih bilo samo prošli tjedan na ovoj ruti. Hvala. Um, Hvala. Gospodin Kellan. Zahvaljujem. Bilo je jako zanimljivo i korisno slušati ova izlaganja. Mislim da je ovo dobar primjer suradnje i komplementarnosti između vaših institucija. Ali mislim da e, je teško shvatiti kako ove e, humanitarne katastrofe su povezane sa ovako dobro organiziranim kriminalnim aktivnostima 90% onih ljudi koji dolaze do Europe su za to platili. Europol ima otprilike 40 tisuća osumnjičenih e, ljudi za krijumčarenje migrantima. Moje pitanje je sljedeće. Koji su prepreke da se ovi e, ljudi e, procesuiraju? Da li je to problem razmjene informacija ili imanja poznanih podataka kako bi se e, pokrenuo postupak protiv tih ljudi ili je stvar u nečem drugom. Također znamo da su ovi ljudi koji su došli u Europu imali neke novce. Što je sa onima koji nemaju novaca? Jesu li oni još uvijek tamo? I jesu li oni zaista ti koji proživljavaju sve ove tragedije? Moje pitanje je također e, povezano sa e, poveznicama između kriminalnih e, skupina jer većina ljudi koji su došli do Europe imaju čak i telefonske brojeve telefona svih tih skupina i krijumčara, a vi ste identificirali otprilike 230 takozvanih hotspotova u Europi. Što je s njima? I na kraju, veza između krijumčara i terorističkih skupina. Koliko novaca od onih 3 do 6 milijardi odlazi za financiranje terorističkih aktivnosti? I jesu li ekstremističke e, skupine u toj situaciji da mogu usmjeravati e, valove ljudi. Pretpostavljam da ovdje uključujete i e, ISIL, zar ne? E, gospođa Jotiva, podpredsjednica odbora Libe. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodo supredsjedateljice. Zahvaljujem na ovoj prilici e, zajedničke rasprave o veoma bitnom pitanju sigurnosti Europske unije. Znam da nemamo puno vremena, tako da ću postaviti samo jedno pitanje. Nakon zatvaranja balkanske rute, vojne operacije spašavanja na i prekida vojnih operacija na spašavanju na Mediteranu. Zanima me jeste li napravili analizu procjene novih prijetnji, jeste li razmišljali o otvaranju novih ruta preko Albanije i granice e, Tursko, Turske Bugarske. E, I kako bi Frontex ili druge europske agencije mogle surađivati na ovom pitanju. Hvala, Ska Keller. Zahvaljujem i hvala na ovim izlaganjima. Imam nekoliko pitanja. Najprije e, glede e, operacija Evnafora, jer e, politički govoreći malo je čudno da danas šaljemo vojsku koja se treba boriti protiv izbjeglica i migranata. Imamo E, NATO koji želi spriječiti e, ljude da dolaze, a imamo i EUNAFOR koji ima takav mandat da treba štititi granice. A vrlo je čudno zapravo slati vojsku e, protiv migranata. Ali kada govorimo o enoforu, ako trebate štititi granice, onda to nije pokriveno e, zajedničkom politikom e, obrane, niti člankom 43. Lisabonskog ugovora, jer kaže se da možete voditi humanitarne misije, ali ne zaštitu granica, jer Frontex je zadužen za granice, tako da mi se čini da ovdje dolazi do preklapanja e, nadležnosti i E, pravno govoreći dosta je dvojbeno ovo ovaj mandat e, kojeg ste predstavili. Možete li nam nešto više o tome reći? Zatim imam još par pitanja vezano uz e, vaše izlaganje, gospodine kontradmirale. vi ste rekli da smo sada započeli tu novu fazu i da kada e, migrante, e, kada dođete do migranata prevedete ih u Italiju, ali možete li nam reći gdje ih ostavite na otvorenom moru ili Libiji? Ako se radi o Libiji, pretpostavljam da nije tako lako predati ih. E, da li pravite tu razliku, jer vi kažete da spašavate ljude iz opasnih situacija, onda te ljude vodite u Italiju, a što se tiče krijumčara, e, tu se treba čekati odluka suda, zar ne? Kako možete vi reći da se radi o krijumčaru? Možda vi mislite da je krijumčar i možda ste u pravu, ali kako ćete dokazati da je ta osoba krijumčar ili ne? Jer ta osoba nije imala pravo obratiti se sudu i reći da nije krijumčar a ako te krijumčare morate pustiti, e, na koji način se onda unutar vaše misije borite protiv krijumčara ako ih jednostavno puštate nakon što ih uhitite. E, zatim, e, pitanje upućeno NATO vezano uz operaciju na Egeskom moru. Ne znam da li je do toga već došlo, ali recimo da imamo plovilo NATO-a koje e, odnosno tursko plovilo koje ne pripada e, NATO-u i odnosno ako je plovilo nije tursko, a spasi ljude u turskim e, vodama, gdje bi onda ih iskrcali. E, moram samo još priznati da me zbunjuje Europol i Frontex i razlika u mandatima. Ne znam tko radi što i na koji način ste razdvojili nadležnosti, naročito uz novi predlog komisije o mandatu Frontexa. Frontex bi trebao zajamčiti visoku razinu unutarnje sigurnosti, a s druge strane imamo tu i Europol, prekogranični kriminal i tako dalje. Kako vi pravite razliku između vaših mandata? Bilo bi dobro kada bismo u okviru ovog sastanka imali dovoljno vremena i da e, uvodničari odgovore na postavljena pitanja, naročito glede pravnih aspekata mandata. Ali evo, Ana mi je me podsjetila da ćemo u sljedećem krugu e, govoriti upravo o ovim pravnim aspektima. Evo, nažalost, vi morate nas napustiti kasnije, to je šteta, jer ćemo govoriti upravo o pravnoj osnovi i o pravnim aspektima mandata, ne samo što se tiče čarenja, već isto tako i nekih drugih e, dijelova o kojima ste vi malo čas i govorili, dakle samim operacijama i tako dalje. E, Gospođa Wenberg. Eh, Dame i gospodo, Hvala što ste pozvali stručnjake koji su nam dali jako bitne informacije. Donald Tusk je rekao nedavno da je broj migranata koji dolaze iz Libije alarmantan. I mislim da možemo očekivati da ovi migranti mijenjaju rutu kako bi došli do Europe. Želim pitanje uputiti Frontexu glede Libije. Govorili smo o ograničenom broju plovila kojima upravljate. A čuli smo već prije par godina da su da neki naoružani ljudi oduzimaju ta plovila kako bi mogli u njima prevoziti izbjeglice. Sada imate vojsku od jeseni prošle godine pa me zanima koju ulogu mogu odigrati ti vojnici. Mogu li oni e, se poveti na brod ili ne? Da li osoblje Frontexa može zaista se boriti protiv ovih teških situacija ili bi e, na tim plovilima se morali suočavati sa naoružanim ljudima, što znači da bi ih doveli u jako tešku situaciju. Hvala. E, moram ovim zaključiti sada popis govornika, samo imamo još jednog govornika kojem predajem riječ. Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospođo supredsjedateljice, hvala vam na ovim zanimljivim informacijama. Imam samo par pitanja i nadam se da neću prekoračiti tri minute. Ako već puštate krijumčare, Jeste li razmišljali o tome da se obratite nekoj državi članici Europske unije koja bi imala pravni, e, pravne instrumente koje bi omogućile da ih e, e, zatvori? Zatim, što je sa organizatorima koji organiziraju nezakonit ulazak u, na strani teritorij? To su osobe koje moraju biti odgovorne za ove ova nezakonita dijela i za to što e, živote druge ljudi dovode u opasnost. Želim uputiti jedno pitanje admiralu e, Kredendinu. Koje su moguće rute za krijumčare? Naročito me zanima Crno more. Da li se to smatra sigurnim mjestom ili potencijalnom rutom za nezakonite migracije. Također, htio bih znati koja je vaša procjena broja, odnosno postotka plovila koja su e, otkrivena. I na kraju, e, gospodin Martin pitanje upućeno gospodinu Martinu. Mi smo u parlamentu govorili dosta o otvaranju novih zakonitih ruta za e, migracije kao alternativu krijumčarenju ljudi, ali jasno je da ako otvorimo zakonite rute, onda će oni koji su krijumčari danas doći u Europu sutra kako bi organizirali nezakonito tržište rada ili nešto drugo. Vrlo dobro znamo, temeljeći se na sociologiji, da masivne imigracije uvijek idu ruku uz ruku sa nezakonitim aktivnostima koje koriste oni koji nisu dobro integrirani u društvu. To je bio slučaj u Americi gdje su E, ljude izrabljivali, a e, nekad su ih izrabljivali e, čak i oni za koje se nije moglo niti pomisliti da bi to radili. Zato se pitam, zar ne postoji rizik nove vrste izrabljivanja ljudi kojima je pomoć potrebna i to bi također mogla biti druga strana nezakonitih aktivnosti u Europi. Hvala. Predajem riječ gospodinu e, Kredendinu. Žao mi je što nemamo puno vremena, ali imate par minuta da odgovorite na ova pitanja. Evo nam Formed ne bavi se operacijom zaštite, već je to vojna operacija, imamo jasan mandat za borbu protiv krimčara i trgovaca ljudima u određenom području kako bismo prekinuli poslovni model krimčara i trgovaca ljudima. Dakle, ne radi se tu o kontroli granica. U slučaju kada trebamo osloboditi krimčare mi ih puštamo, kada se nalazimo naspram libijskih granica, puštamo ih na moru, ne možemo ih odve, e, e, u Libiju jer tamo nemamo mjesto gdje to možemo napraviti. No, kad i ako trebamo provoditi operaciju spašavanja, onda svi ljudi koji koje primimo su za nas migranti. Mi ne pravimo nikakvo e, ispitivanje na brodu, Frontexu ih predajemo kada možemo, onda će se vidjeti da li se tu radi o krimčarima ili ne. Naravno, ne mogu preporučiti prije kraja pravnog postupka da se pređe na fazu bravo, dakle ostajemo u fazi alfa do okončanja pravnog postupka. Što se tiče novih e, ruta, kada su kada je zatvorena balkanska ruta, ljudi su išli izravno morem e, preko Libanona, Sirije, Egipta, možda i Turske. Crno more nije uključeno u moje zonu djelovanja, tako da ne raspolažem informacijama time. Dolaze sa istoka, juga, možda i zapada. A što se tiče suradnje s nama, imamo radnu skupinu Dakle, radimo sa Frontexom, formedom i e, talijanskim sigurnosnim pomorskim snagama i mi raspravljamo i razmjenjujemo podatke, imamo komunikacijski kanal koji je uhodan i sve dobro funkcionira. Hvala. Znamo da imamo vjerojatno predstavnike Europske službe za djelovanje. Ukoliko želite sudjelovati u raspravi, svakako ste dobro došli. U svakom slučaju vas molim da budete jako kratki. Dobro, prvo ćemo čuti, saslušati Frontex. Izvolite. Hvala predsjedavajuća. je pitanja o alternativnim eh, migracijskim rutama, prema analizi Frontexa možemo reći da kako stvari sada stoje, migranti koji lozi u Grčku, stoje i čekaju u Koji ima između 50-70 tisuća migranata koji čekaju u Grčkoj Znamo da je broj novih dolazaka iz Turske u Grčku uveliko smanjen. Dakle, imamo prosječno tisuću migranata dnevno koji dolaze. Što znači da veliki broj migranata također čeka na turskoj strani. Nemamo nikakvih pokazatelja za sad da je došlo do preusmjeravanja iz Turske u Libiju, no ipak došlo je do povećanja broja iz Libije u Italiju, no to je pak e, drugi izvor e, regularne migracije, to se tiče razvoja situacije na afričkom kontinentu, no trenutno kako stvari stoje nema prebacivanja preusmjeravanja iz e, Turske Libiju. No, mi to nadziremo i spremni smo svakako preusmjeriti određene aktivnosti ukoliko bude potrebe. Što se tiče alternativnih ruta iz Turske preko crnomorskog područja, možda Bugarsku ili Rumunjsku, za sad su uočeni samo neki izdvojeni slučajevi. Ako dakle, to nije per se ruta. Što se tiče alternativnih e, ruta preko Albanije, tu nemamo nikakve potvrde. Imamo neke izolirane slučajeve, kretanja zapadnom obalom Grčke pa direktno do Italije. No ipak e, uz dopuštenje italijanske vlade, Frontex je proširio područje operativnog djelovanja na Jadransko more, kako bismo nadzirali taj prostor e, zračnim sredstvima i eventualnost prelaska iz e, Albanije ili Crne Gore u Italiju. No, do sad je situacija takva da nema aktivnosti. hoćete odgovoriti na neke druge stvari? Molim vas samo budite kratki. Što se tiče e, granice između Europola i Frontexa glede unutarnje sigurnosti na to pitanje. Dakle, u mandatu komisije i u šengenskom akiju kaže se da vanjske granice Europske unije trebaju jamčiti visoku razinu unutarnje sigurnosti. Dakle, po mom tumačenju, i razumijevanju jeste da je vanjska granica filter kroz koji ljudi i robe e, bivaju kontrolirani prije ulaska ili izlaska u, iz Europske unije. Mi kao Frontex trebamo iskoristiti tu mogućnost da pružimo podršku državama članicama u otkrivanju potencijalne prijetnje. Mogu vam dati primjer suradnje koju imamo s Europolom na hotspotu u Katanji. Tamo smo razvili takzvani FEDRA projekt, Frontex eh, sasluša migrante, prikuplja osobne podatke koji se tiču kriminalnih eh, mreža ili krimčara ljudima. Analiziramo te podatke, prikupljamo ih, predajemo ih Europolu i nacionalnim eh, E, vlastima države domaćina, dakle u policiji, onda je na e, sudskim policijskim tijelima da vode istrage. Drugi vid suradnje jeste u grčkom hotspotu. Iako nemamo valjan pravni okvir da dobijemo pristup SAS-u, to sam već spomenuo, no ipak Frontex koristi nacionalni profil e, granične kontrole kako bi e, koristio Schengen e, su, šengenski sustav. Naime, tu je, koristimo to jer je tu veliki broj bio potrebnih porovjera, a sada imamo kolege koji su iz Europola koji istražuju sumnjive slučajeve koje je detektirao Frontex i predao ih Europolu, a onda Europol koristi svoju specializiranu bazu podataka. A što se tiče situacije u hotspotovima u Italiji i Grčkoj, to je embrion onog što bi moglo biti na višoj razini razrađenija suradnje između Frontexa i Europola, barem po pitanju unutarnje sigurnosti, te koja bi bila linija razgrančenja između naših misija i mandata. U svakom slučaju budite sigurni da postoji dobra komplementarnost, da ima pun, dostatno posla za sve nas, a da se radi o drugačoj vrsti posla. Tu je bilo pitanje koje se ticalo obalne straže. Stvar u tome da je obalna straža do određene mjere, dakle, morska E, granična straža, tu su pomorske granične službe koje imaju naravno dužnost e, spašavanja, bave se operacijama spašavanja, ali Frontex to već e, radi, obnašate dužnost. Dakle, za mene je to normalan razvoj stvari da do neke mjere Frontex dobije nadležnosti koje se tiču granične službe, ali ovdje naravno se tiče dužnosti granične graničnih službi za suradnju eh, sa drugim eh, tijelima, zaštu za granica i suradnju s policijskim eh, službama. A što se tiče drugih nekih zadataka kao što je provjera robe i slično, to, to time se mi ne bavimo. Surađujemo s EMZ-om i drugim agencijama Europske unije, no znamo koji je naš točan mandat i toga se držimo. Ja se pričam, imamo još tri druge govornika, tako da se pričam što vas prekidam, preuzimam tu odgovornost na sebe, to što smo pre... ostali bez puno vremena. Evo, ja ću, ja ću vas zamoliti i preostala tri govornika da se drže e, riječi do tri minute. Evo, ja ću pokušati biti što je više moguće koncizan. I malo ću grupirati. Evo, odgovorit pitanje interoperabilnosti podataka, to je ključna riječ. Kad se radi o interoperabilnosti, budemo postarajmo se već da koristimo na valjan način ono čime već raspolažemo. Budite sigurni da tome još nije tako. Dakle, ono što se što je na raspolaganju ne koristi se u onoj mjeri u kojoj bi trebalo biti korišteno. To se tiče e, zakonskih i tehničkih e, nemogućnosti, isto tako e, trebali smo dobiti i neku dodanu vrijednost od drugih baza podataka iz drugih država članica koje se tiču prevencije, organiziranog kriminaliteta, a to nedostaje. Kao drugo, prije nekoliko godina mislim da je teško bilo zamišljivo da E, Eurodac ili bilo koji drugi informacijski sustav bude konektiran ili da se e, međusobno mogu baze podataka porediti. A sada se nalazimo u situaciji da je nužno međusobno provjeravati podatke, jer zar možemo e, isključiti to da postoji mogućnost da glede da podaci o jednom sumnjicu budu u jednoj bazi podataka, a ne u drugoj. Dakle, to je nešto moramo napraviti za buduće, moramo napraviti novi sustav integriranog e, integriranih baza podataka a možda ćemo imati i neka druga rješenja kao što je s pravom gospodin Eller rekao glede prijevoda jer je za policiju naravno važno a u to sam potpuno siguran, mislim moramo biti apsolutno sigurni da se radi o određenoj osobi, dakle bilo da se koriste, koriste kineski, engleski, francuski ili bilo koji drugi jezik, dakle moramo biti sigurni da možemo sve provjeriti, da nismo e, prošli pored nekih e, baza podataka, tako da trebamo e, koristiti neke univerzalne norme i sada se radi na novim bazama podataka. Eto, interoperabilnost, hotspotovi, to su jako dobra e, iskustva bila, podrška, međusobna podrška, isto tako trebamo zahvaliti na podršci Italiji i Grškoj, dakle to su kompetentna tijela koja igraju važnu ulogu. Zatim što se tiče e, suradnje, opće suradnje između Europola i Frontexa, e, tu su sporazumi o, su, o suradnji to je nešto što ide svojim tijekom. Koje su prepreke pred nama? Pa da, imamo e, taj informacijski jaz, dakle, informacije koje bi trebalo dijeliti, jednostavno se razmjenjivati i ne razmjenjuju se. Da, relevantni podaci trebali bi biti razmjenjeni što prije moguće, brzo, e, trebalo bi ih porediti u sa bazom podataka kojima raspolažemo i sve to analizirati na temelju informacija kojima raspolažemo i sve to da se koristi s ciljem prevencije što se tiče organiziranog kriminaliteta ne želim ne mogu mogao bi samo spekulirati glede e, omjera novaca zarađenog na ovom organiziranom kriminalitetu koji ide za e, počinjenje e, terorističkih napada. Dakle, kako mi možemo to, kako imamo informacije da se islamska država kreće po Libiji i daje doprinos e, ilegalnom e, ilegalnim migracijama. Za, nama je teš, za nas je teško dobiti takve informacije iz Afrike jer nemamo nikakve sporazume, ali to nije izlika. Imamo suradnju s Interpolom, Interpolom Europskom službom za, za vanjsko djelovanje, imamo trebamo naći načine kako dobiti na zakonit način informacije koje e, su na raspolaganju diljem Europske unije. Zatim tu bilo neka konkretna pitanja koja se tiču gumenjaka. Ako imamo informaciju da se nešto koristi ili treba koristiti za počinjenje određenog kaznenog djela, onda to možemo zaplijeniti. To treba biti zaplijenjeno, bilo da se radi o e, nekom gumenjaku ili bilo čemu drugom, tako da ako postoji neka informacija o eventualnom počinjenju e, kaznog dijela, onda treba djelovati, ali ako nema informacija, onda ne možemo ništa s tim. Dakle, ako postoje neke informacije da se nešto iz, e, isporučuje iz Kine u, na primjer, Rigu ili ne znam, ali opet sve te informacije trebaju doći u pravo vrijeme do pravih agencija koje mogu djelovati. Eto ja sada predajem riječ predsjedatelju. A da mi kaže ako sam nešto zanemario i u svakom slučaju li sam na vašem raspolaganju. Hvala, hvala vama. Iskreno govoreći ima toliko toga što se još može reći, ali drago mi što smo organizirali ovaj eh, zajednički sastanak, zajedničko saslušanje kako bismo dobili određene informacije. U svakom slučaju vam najviše hvala na vašem doprinosu. Sada je Da, pa bit ću kratka. dobila sam tri pitanja koja su meni izričito bilo upućena. Dakle, prvo neto e, u blizini Lesbosa, da li je to točno? Da, točno je, to mogu potvrditi. Tamo su oni su e, ne vide se vjerovatno što se tiče sporazuma između EU i Turske je na meni da to komentiram, a drugo pitanje tiče se sudjelovanja političkog odbora NATO-a. Jasno je da da, osim e, Sjevernoatlantskog vijeća. To je najpolitičkije tijelo, ali to tijelo je izdalo političke smjernice, no što se tiče konkretnih pitanja o odnosima između e, NATO-vih e, pomorskih e, jedinica nema, nema podjele ovlasti. jer kao što je rekao Miral Krenitino, postoji određena forma i postoji jako solidna suradnja na operativnom taktičkoj razini i dakle što se tiče nas našoj razini to sve funkcionira dobro i nadamo se da će e, interakcija i suradnja bila formalna ili ne biti proširena i da će moći biti proširena u buduće, a na temelju jako dobrih primjera i dobrih praksa koje sada uspostavljamo u suradnji EGS inicijative. Treće pitanje, što s migrantima ili ljudima koji se spašavaju na moru? Kao prvo, dakle koje spašavaju NATO snage u turskim vodama. Dobro. Dakle, najprije moram reći da se to do sad još nikad nije dogodilo, dakle to je samo hipotetički slučaj. U slučaju, u slučaju međutim, kad bi se došlo do spašavanja ljudi na moru u turskim e, vodama, e, te ljude bi trebalo na čelu vratiti u Tursku, ali ako to napravi zapovjednik e, plovila koji bi, koji bi spašavao te ljude, treba postupati po svojim nacionalnim međunarodnim pravim, pravim zakonu, tako da je to nešto što će ovisiti o tome prvenstveno, dakle ovisi od situacije, dakle toliko od mene. Kolege, mislim da smo samo dotakli se pitanja suradnje između ovih međunarodnih eh, organizacija tijela, no ipak mi je drago što smo to napravili. Sada sa velikim zadovoljstvom predajem riječ svojoj supredsjedateljici kolekciji Ani Sada je točno 5 sati. Želim zahvaliti SEDEU što je to organizirano, no želim se zahvaliti svojim kolegama iz Libea. Ovo je doista bilo vrijedno truda. Najveća hvala kolegama. Bili smo jako zauzeti danas. Ovo je bio dobar posao i to je najbolji pokazatelj da je vrijedilo ovo organizirati. Hvala. Putno se slažem. Ja vam zahvaljujem, pot... zahvaljujem i sudjenici u raspravi i molim eh, tajništvo da što prije organiziramo nastavak rada. Imamo sljedeći panel koji je iznimno zanimljiv. Tu se radi o pitanju poštivanja europskih međunarodnih standarda u provođenju istraga i krivičnog gonjenja krimčara ljudima, dakle počinitelja tih kaznenih djela. za koji trenutak ćemo predstaviti sudionike u raspravi. Thank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 Okay, ladies and gentlemen, please. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Krećemo odmah s drugim dijelom današnjeg sastanka. To je diskusija broj 2. we to Odlučili smo da ćemo pokazati kako je odlična suradnja između odbora Libe i Sede i zato ćemo e, ovaj sljedeći dio sastanka um, e, odorganizirati ovako da ja vodim sjednicu. Svakako ćemo poštivati europske i međunarodne standarde i o njima ćemo sada i govoriti. Molim vas Molim sve one koji žele napustiti dvoranu da to učine brzo i tiho kako bismo mogli odmah započeti sa našim izlaganjima. Europski i međunarodni standardi i njihovo poštivanje važna su tema u sklopu istraga i kaznenog progona krijumčara. Drago mi je što mogu predstaviti naše goste. Prvi gost je državni odvjetnik pri sudu u Palermu, gospodin Mauricio Scalia. Dobrodošao Drago nam je što ste danas s nama. Drugi gost je njemački e, nacionalni predstavnik pri Eurojustu, gospodin Klaus Mayer Kabri. Treći gost, koji uopće nije manje važan od drugih, je kapetan korvete gospodin Olivier de Silva, koji je pravni savjetnik u EUNAVFOR-u Somaliji. On ima veliko iskustvo u istragama protiv e, počinitelja različitih kaznenih dijela. To je kazneno dijelo piratstva s kojim smo već imali iskustvo Susreli smo se s time u sklopu operacije Atalanta. To, sada ćemo vidjeti koje je stajalište našeg odbora sede. Imamo jako malo vremena na raspolaganju, zato odmah dajem riječ prvom gostu. To je gospodin Skalija. Izvolite, imate riječ. Dobar dan, hvala. Ja ću se u svom izlaganju danas usredotočiti na neke postupke koji su u tijeku pri državnom odvjetništvu u e, Palermu. Imena su Glauko 1 i Glauko 2. Danas mi je drago što govorim nakon predstavnika ratne mornarice Europola i Frontexa, zato što istraživanja državnog odvjetništva u Palermu i drugih državnih odvjetništava dolaze nakon njihovog djelovanja. Mi trebamo koordinirati podatke koje prikupljamo. Imam samo 10 minuta na raspolaganju, a htio bih vam ispričati kako se pokreću ovi postupci, koje su glavne poteškoće s kojima se moramo suočiti i koji su prijedlozi za rješavanje problema. U ovim postupcima mi smo uočili da postoji vrlo čvrsta veza između raznih subjekata koji imaju svoj modus operandi. Subjekti djeluju na sjeveru Afrike, a to su prvenstveno trgovci ljudima. Oni dolaze u kontakt s drugim organizacijama koje se nalaze u Italiji i kojima je cilj sakupiti migrante i onda ih dovesti do srednje i sjeverne Europe gdje se nalaze sa drugim trgovcima ljudi. Postupci su krenuli 2013. godine kad smo uočili jednog od trgovaca koji je bio odgovoran za tragični brodolom 3. listopada 2013. kad smo imali smo 366 osoba na otvorenom moru blizu Lampeduze. Taj je čovjek eh, identificiran. Eh, nakon mjesec dana bio je još uvijek u Italiji, tada je eh, uhićen i kažnjen je sa 30 godina zatvora u prvom i drugom stupnju. Zahvaljujući istragama mi smo uspjeli postići naš cilj, a to je ne samo da uhitimo krijumčara. Kad govorimo o krijumčarenju, često e, brkamo ulogu krijumčara i trgovca. Dakle, kroz izjave migranata i pomoću drugih izjava koje smo čuli u telefonskom prisluškivanju, uspjeli smo rekonstruirati čitav lanac ove aktivnosti koja e, nastaje u Sjevernoj Africi. Kroz prisluškivanje uspjeli smo uočiti tri e, glavna e, trgovca ljudima koji operiraju u Libiji. To su etiopljanin, eh, građanin Sudana i Eritreje. Oni imaju ime i prezime i mi smo eh, eh, napisali Europski uhidbeni nalog, izdali smo ga protiv tih osoba i cilj je bio uhititi ih. To je bio vrlo kompleksan problem, blagorečeno. Radi se o prisluškivanjima koja su stvarno dramatična, zato što vi indirektno dobivate e, priznanje osobe koja je organizirala ovo tragično putovanje na kojem su izgubile život 366 osoba. E, vi čujete koliko je osoba koja je organizirala taj put indiferentna prema sudbini ljudi i jedina njegova preokupacija jest kako izvući najveću korist od takvih putovanja. I želi samo da se njegov profit ne smanji zbog sitnih incidenata koji se mogu dogoditi na tom putu. Glauko 1 je operacija, odnosno postupak u kojoj smo dobili već e, osudu u prvom stupnju Italijana koji su u kontaktu sa alibicima i koji se bave prijevozom e, e, ljudi u Europi, a u operaciji Glauko 2, odnosno u postupku Glauko 2, imamo 24 subjekata koji, e, protiv kojih je podignuta optužnica. To su subjekti koji su trenutno u pritvoru. Mi smo također rekonstruirali e, način djelovanja ove skupine. Način djelovanja e, posebice što se tiče visoke profitabilnosti ovakvog krijumčarenja. To je bila najveća poteškoća zato što prosječno osoba koja dolazi iz Somalije, Eritreje ili Sudana plaća otprilike 5000 eura kako bi došao do Libije, a ako dođe do otmice u e, pustinji, plaća dodan 1600 eura i onda kako bi se ukrcao na brod za Italiju plaća još 1600 dolara. Nakon toga krajnje putovanje od Sicilije do Srednje Italije košta 200 do 400 eura, a ako želi otići do Srednje ili Sjeverne Europe, onda plaća od 1000 do 1200 eura. Ako pomnožimo ovaj iznos eh, sa brojem osoba koje dolaze iz Sudana, Eritreje i tako dalje u Italiji 2014. godine imali smo 37 tisuća subjekata i 49 tisuća naredne godine, dakle dolazimo tim množenjem do jako velikih iznosa. Pogotovo zato što su troškovi ovakvih organizacija stvarno marginalni, jer plovilo se vrlo često ponovno koristili i koriste se osim toga pick-up vozila ili trošne e, kolibe gdje se onda e, nađe smještaj za te osobe. Još jedna poteškoća je u tome što e, takve organizacije djeluju na teritoriju i one su vrlo fleksibilne. To su sve podaci koje smo dobili na terenu. To su organizacije koje se lako prilagođavaju političkim uvjetima. Ako u Egiptu, na primjer, imamo jače akcije policije protiv njihovog djelovanja, onda se oni pomaknu, na primjer, u Libiju. Ovdje se radi o organizacijama koje su vrlo fleksibilne. Ako mi uspijemo e, kao prvo to shvatiti, onda možemo uhititi subjekte koji se e, nalaze u određenim područjima. Na taj način možemo stvarno e, djelovati protiv njih. Međutim, te organizacije su vrlo raznolike. One su fleksibilne zato što kad smo mi počeli s uhićenjima e, krijumčara, prošle godine smo ih uhitili oko stotinjak, trgovci su shvatili da je to bio prevelik rizik i zato su tada odlučili da će e, do same granice e, teritorijalnih voda Libije otpratiti e, ljude na brodovima i odlučili su da će se potom vratiti natrag i da će pozvati u pomoć druge snage za spašavanje. Sada počinemo govoriti o problemu međunarodne suradnje. E, radi se o velikim novčanim transakcijama koje se ovdje događaju. E, Havala je metoda koja se koristi u ovakvim slučajevima i to je metoda prebacivanja novca bez provizije. E, uspijevaju se provesti transakcije i u područjima gdje ne postoje banke dakle transakcije su vrlo uspješne i ne može se ući u trag transakcijama. Ove organizacije su i transnacionalne, što znači da e, i mi u borbi protiv njih trebamo surađivati na međunarodnoj razini. E, I to trebaju surađivati policijske snage i sudstvo. Prva faza je e, kontakt migranta sa e, zločinačkim skupinama. Ta je faza e, takva da se zbiva obično na sjeveru Afrike. Onda član obitelji, onaj koji će platiti, stupa u kontakt sa kriminalnim skupinama u sjevernoj Africi ili na Siciliji. Onda dolazi do transfera od Eritreje do Libije, na primjer, pa onda do Italije i onda do sjeverne Europe i u svakoj od ovih faza imamo neke e, trgovce koji sudjeluju u ovakvim e, zločinačkim aktivnostima. To su glavne poteškoće. A sada prijedlozi za rješavanje problema. Kao što već e, danas rečeno, koordinacija je ključna ona treba započeti već u onom trenutku kad plovila u međunarodnim vodima pokupe ljude koji se nalaze na trošnom plovilu. E, državna odvjetništva trebaju biti u kontaktu kako bi se odmah aktivirala koordinacija u vođenju istraga. E, i treba doći do zapljene plovila i imati na umu i one zapovjednike koji su na brodovima koji pristižu u pomoć tim plovilima jer nam oni mogu dati ključne informacije e, na primjer brojeve telefona migranata možemo također primijetiti da je nešto što se stvarno čini, jako korisno imati i e, slike i drugi vizualni materijal vezan uz plovilo, jer kad dođe spašavalački brod, treba odmah uočiti koja je razlika između migranta i trgovca ljudima. E, treba se osim toga i utvrditi koja, koje su okolnosti dolaska broda i u kojem je e, stanju taj brod jer je to relevantno u podizanju optužbe e, za e, umorstvo na primjer jer jasno je da kad osoba na plovilo odluči staviti 500 osoba, a ne 50 koliko ih plovilo može primiti, jasno je da prihvaća odgovornost, odnosno rizik da dođe do nečije smrti. Ono što je ovdje još važnije, o čemu će svakako govoriti zastupnik Eurojusta danas, je to što ovdje postoji protok informacija i mi smo e, prikupili mnogo informacija kroz e, prisluškivanje telefonskih poziva. I mi smo te informacije stavili na raspolaganje kroz Eurojusta e, drugim policijskim snagama u Europi i drugim državnim odvjetništvima. To je po mom sudu bilo najkorisnije u svemu tome zato što smo uspjeli postići koordinaciju s drugim državama članicama. Vrlo često su i policijski službenici dolazili u Palermo i mi smo postigli dobre rezultate jer smo uspjeli imenom i prezimenom identificirati e, trgovce jedan, na primjer, imao je suprugu u e, Švedskoj i onda smo uspjeli uz suradnju sa švedskom policijom dobiti fotografiju e, toga čovjeka, dobili smo i datum rođenja i uspjeli smo izdati europski uhidbeni nalog. Ova je suradnja e, jako potrebna jer su te organizacije, zločinačke organizacije transnacionalna, a organizacije koje su u Libiji stupaju u kontakt s organizacijama iz Italije i sa subjektima koji se nalaze na sjeveru Europe. Zato je jasno da briljantna policijska operacija ako nije koordinirana među državama članicama neće dovesti ni do čega. Možda ćemo uspjeti uhititi malog trgovca ljudima ali bilo bi puno bolje biti koordinirani. E, svakako je bolje e, shvatiti e, koji se pojedinci bave tim aktivnostima, dobiti njihove brojeve telefona, tako da možemo prisuškivati njihove razgovore. Ako to radimo, možemo shvatiti kako se pojedinci bave prihvatom tih ljudi i e, kakva je mreža kontakata sa drugim trgovcima. A što je najvažnije, možemo shvatiti e, koji je razmjer financijskih tokova koji se stvaraju e, u sklopu tih aktivnosti. Jer vrlo često trgovci imaju i zakonite ekonomske aktivnosti E, kojima pokrivaju nezakonito djelovanje u području trgovine ljudima. E, ali teško im je ponekad opravdati e, veliku količinu novca, odnosno promet. Mi trenutno vodimo mnoge istrage, a suradnja i u tim istragama jako važna. Na sjeveru Afrike mi smo uspjeli identificirati neke pojedince i sada pratimo njihovo kretanje kroz države s kojima imamo e, sporazume o ekstradikciji. ekstradiciji. E, na taj način možemo djelovati efikasnije protiv e, njihovih aktivnosti. Zahvaljujem. Imao bih svakako mnogo toga za reći, e, ali e, evo to bi bili moji prijedlozi za rješavanje ovih pitanja. Hvala. Hvala državni odvjetniče Skalija što ste nam dali ovaj uvod. A sada sljedeći stručnjak je gospodi Klaus Merkabri, nacionalni predstavnik Njemačke pri Eurojustu. Izvolite. Hvala predsjednice. Hvala. Poštovane kolege, mislim da mogu se nadovezati na ovo što je rekao kolega iz Palerma. E, suradnja i koordinacija je ključ, a to je razlog zbog kojeg je i Eurojust osnovan 2002. godine. U to vrijeme sam eh, ja bio eh, mladi pravni savjetnik eh, iz Njemačke i moj prvi predmet se ticao pregovora o pravnom okviru Eurojusta, što znači da već jako dugo radim u Eurojustu a Eurojust ima za cilj pomoći e, državnim odvjetništvima pri rješavanju predmeta kada se radi o e, kriminalnim organizacijama, odnosno borimo se protiv prekograničnog kriminala. Ono što svi želimo e, postići, naročito kada se radi o krijumčarenju migranata, je zdrava procjena i dobra borba protiv e, krijumčara. Što je ta dobra procjena? E, to je nešto što je nužno za naš dobar rad i naslov ovog seminara to dobro naglašava. E, pravila pod kojima mi funkcioniramo u državama članicama se primjenjuju ali u svakom slučaju sve presude se moraju donositi u e, poštivanje vladavine prava. Navest ću vam jedan slučaj u kojem Eurojust se morao baviti ovim problemom. E, radi se o predmetu Lori, a tiče se e, smrti 71 e, imigranta u e, kamionu koji su prošli kroz Mađarsku i stavljeni su u kamion i na kraju su pronađeni mrtvi u Austriji. Postoje veze i s Njemačkom i to je razlog zbog kojeg imamo barem četiri države članice koje su uključene u ovaj predmet i sada moramo objediniti sva državna odvjetništva kako bismo znali na koji način raditi na ovom predmetu. Do ovoga je došlo na, već u e, devetom mjesecu Eurojustu, a do odmah nakon što je u osmom mjesecu pronađeno taj 71 migrant koji, je, koji su umrli u kamionu. E, zapitali smo se e, tko će e, vršiti kazneni progon. Austrija je predmet predala odmah Mađarskoj, ali su pronađene veze sa drugim predmetima. Vi ste govorili o tome na koji način ojačati suradnju, pa možda kroz e, timove zajedničke istrage. U ovom e, slučaju to nije bilo nužno. Njemci su rekli da će sve informacije vrlo brzo predati i mađarcima koji su dakle radili na kaznenom progonu ovog predmeta. Veoma kratko, u Njemačkoj je pronađeno šest drugih e, slučajeva koji su povezani sa ovim predmetom. To je ono što e, moramo i dalje raditi. E, državna odvjetništva moraju raditi zajedno, raspodijeliti rad i pronaći način za e, brzu razmjenu prikupljenih informacija. Eurojust za ovakvu vrstu rada ima tri instrumenta o, prvo sam opisao, to su sastanci za koordinaciju. Svi državni odvjetnici koji sudjeluju u predmetima se sastanu na tom sastanku i razgovaraju o predmetima. Zatim imamo i centar za koordinaciju koji organizira eh, dane zajedničke akcije, što znači da eh, razno razne države eh, članice razgovaraju o istog dana e, rade zapljenu, na primjer, i to je sve organizirano u Eurojustu. Zatim imamo i e, zajedničke istražne timove e, između država članica koje omogućuju zajedničku istragu više država članica. Velika prednost ovoga je to da u okviru ovih sporazuma o zajedničkim istražnim timovima možete e, vršiti razmjenu informacija bez prethodnih zahtjeva za e, uzajamnom pravnom pomoći. To nije nužno, dakle, i samim tim se ubrzava cijeli ovaj postupak. Što još radimo? E, mi pružamo državnim odvjetništvima instrumente za bolje funkcioniranje. Imamo i sudsku praksu koja je bogata i izlačimo pouke iz te sudske prakse, šaljemo informacije državnim odvjetništvima kako bi znali što učiniti u kojem predmetu. Ako ste vi, na primjer, već se bavili predmetom E, krijumčarenja migranata i e, pronašli ste neki dobar način za rješenje ovog predmeta, onda to spada u takozvanu najbolju praksu i onda možemo tu informaciju e, predati državnom odvjetništvu koje se po prvi put suočava sa ovakvim predmetom, pa to njima može služiti kao neka vrsta smjernice. Radi se o neizravnoj operativnoj suradnji, a naročito kada govorimo o predmetima vezanim uz e, migracije, e, jako je bitno ubrzati postupak kojeg uspijemo ubrzati za 50% kroz ovu suradnju. Također i e, imamo mnogo veći broj sastanaka za koordinaciju, a isti taj trend povećanja broja sastanaka će se nastaviti i ove godine. Dakle, nećemo nećemo popustiti na ovom području. Mi smo dakle zaista uspjeli ubrzati e, rad na predmetima vezanim uz e, migracije i tako i surađujemo sa svim drugim agencijama zajedno e, radimo, razmjenjujemo informacije i pomažemo jedne drugima. Eurojust ima i predstavnike na hotspotovima. Hotspotovi su jako bitni jer je to Gospođa Vatman je zapravo malo čas pitala što radite na hotspotu. Mi ne, radimo, ne vršimo samo e, registraciju migranata, već je to prva točka na kojoj možete saznati nešto o krijumčarenju. Sami migranti vam mogu dati e, vrijedne informacije i možete čak i tamo <laughs> uhititi neke e, manje važne krijumčare koje možete ili uhititi ili ih zadržati tu na licu mjesta. Dakle, e, ta suradnja mora biti međunarodna, jer veoma brzo kada se radi na razmatranju jednog predmeta shvatimo da je više država članica uključeno u taj isti predmet. Zbog toga se e, informacije i znanje moraju prenositi jako brzo, a Eurojust je tu kako bi svima u tome pomogao. Kao i Europol, i mi smo e, osnovali tematske skupine, Europol to naziva centrima, a mi smo se drugačije organizirali, mi to nazivamo tematske skupine, odnosno ekipe, koje e, se bave specifično pitanjima e, krijumčarenja migranata. I na tim skupinama objedinjujemo znanja i informacije predajemo državnim odvjetništvima kojima su te informacije nužne. Što se tiče zajedničkih istražnih timova, mi želimo napraviti eh, model ugovora za ove eh, timove u slučaju da neko državno odvjetništvo želi osnovati zajednički istražni tim, imat će na raspolaganju eh, priručnik koji će mu pomoći u ispunjavanju modela za ugovor za istražne timove. E, za vrijeme e, prvog dijela sastanka govorili smo o problemu prevoda. To je zaista ogroman problem, jer moramo se prisjetiti činjenice da migranti dolaze najčešće iz područja izvan Europe, gdje se govori o određenim dijalektima Ako se, na primjer, radi o prisluškivanju ili presretnutim e, razgovorima, e, veoma je teško pronaći pouzdanog prevoditelja koji bi vam mogao prevesti sadržaj tog e, razgovora. Zatim, što se tiče i samog zvuka, E, što se tiče same količine tih e, presretnutih razgovora, njih ima jako puno, tako da to predstavlja ogroman teret za cijeli naš e, sustav. I to je problem ako ne možete naći pouzdanog prevoditelja u tako hitnim situacijama, jer možete se zapitati ponekad nije li i taj prevoditelj možda uključen u e, cijelu tu kaznenu aktivnost. Mi naravno možemo pokušati pomoći u ovom području, no međutim naša sredstva su ograničena, e, ali znajte da Eurojust može ponuditi državama članicama prevod takvih e, ili dokumenata ili snimaka. Mi, dakle, želimo objediniti resurse s kojima raspolažemo i pomoći državama članicama u borbi protiv svih ovih e, izazova, nezakonitog krijumčarenja ljudima. Ono što smo do sad primijetili je to da kroz e, e, koordinaciju i suradnju država članica preko Eurojusta predmeti se rješavaju e, lakše i brže bez svih onih prepreka na koje bi naišli kada bi išli nekim drugim kanalima. Hvala. A sada predajem riječ e, pukovniku Oliveru de Silva. Izvolite. Gospođo supredsjedateljice, Poštovane kolege, hvala vam što ste me pozvali ovdje kako bi e, govorio o našim operacijama, naročito operaciju koju vodim od 2008. godinu i ja se zapravo bavim e, takozvanim e, zakonitim završetkom, odnosno pravnim završetkom mi zapravo želimo to koristiti u operaciji Sofia i moramo biti na licu mjesta prije nego što e, dođe do e, izlaska plovila na more i što se dešava nakon što uhite određene e, Ono što se dešava e, od trenutka kada se uhite ljudi na moru, i a mi smo odgovorni za njih, E, moramo jamčiti i siguran e, prevoz tih ljudi do države članice i e, pravedno suđenje ili u državi članice ili u nekoj drugoj državi. Atalanta je jako uspješna bila po tom pitanju. 164 osumnječena osumnjičenika su prebačena od 2008. godine, 128 su su bila zaista, su imali suženo je da su krivi e, i e, surađujemo e, po tom pitanju sa državama u EU, ali su tako i zemljama podrijetla. Mislim da ovdje moramo naglasiti da pravni i politički okvir za Atalantu je potpuno različit u odnosu na onaj koji imamo za operaciju Sofija. Piratstvo je e, dijelom univerzalne jurisdikcije, što znači da ona država koja želi e, voditi kazneni progon ne mora dokazati da je na bilo koji način pogođena e, tim kaznenim dijelom do kojeg je došlo. Ako jer Francuska, na primjer, može tražiti da vrši kazneni progon za državljane koji dolaze iz neke druge zemlje za ono što se desilo u nekoj sasvim trećoj zemlji. Dakle, svaka zemlja koja želi vršiti kazneni progon to može učiniti. Što se tiče krijumčarenja, tu je situacija drugačija. Vi morate pokazati unutar vašeg pravnog okvira da ste na neki način pogođeni ili ugroženi e, kaznenim dijelom koje je počinjeno i na taj način ćete imati pravo e, biti odgovorni za taj kaznani progon. Zašto su ovi okviri različiti? Zbog toga što politički govoreno e, djelujemo djelomično pod rezolucijom e, Vijeća sigurnosti E, Ujedinjenih naroda iz 2008. godine, ali isto tako zbog toga što Atalanta e, je započeta na zahtjev somalijske vlade. Mi smo e, započeli tu operaciju 2008. godine i somalijski predsjednik nam je veoma često slao pisma i zahtjeve da mu pomognemo u borbi protiv piratstva. U pozivu smo dobili zahtjev da budemo prisutni u somalijskim e, vodama, ali isto tako i međunarodnim vodama, odnosno otvorenom moru u blizini somalijskih teritorijalnih voda. E, Operacija Sofija o kojoj smo govorili danas je drugačija. Zapravo ne postoji e, jedinstvena vlada u Libiji, tako da nismo ni dobili e, poziv za e, djelovanje u teritorijalnim vodama Libije, niti u blizini libijskih teritorijalnih voda. Ali raspolažemo sa rezolucijom Vijeća sigurnosti koji koja nam pruža tu mogućnost djelovanja u međunarodnim vodama u blizini teritorijalnih voda e, Libije. Pouke koje možemo izvući iz operacije Atalanta je ta da e, moramo biti oprezni u situaciji od e, izlaska plovila na more do uhićenja pojedinaca. E, jer to je vrlo osjetljiva faza, kao što je osjetljiva i faza prevoza tih e, e, osumnjičenih ljudi u državu članicu ili drugu državu koja će vršiti kazneni progon. Mi ne, nismo na samom početku imali pravnu osnovu koja bi nam omogućila da sudimo tim pojedincima što se tiče javnog mnjenja e, to je dosta loše jer možete uhititi one koji su osumnjičeni za e, piratstvo, ali ih ne možete kazneno goniti, te ih morate pustiti. Dakle, na samom početku ova operacija Atalanta je e, potpisala sporazum sa Kenijom koja je preuzela 79 osumnjičenih ljudi i kazneno ih gonila i svih 79 osoba je osuđeno. 2010. godine Kenija je povukla taj sporazum i visoka predstavnica je tada potpisala sporazum sa Sešelom i e, Kada Europska unija potpisuje ovakve sporazume, mora uzeti u obzir i poštivanje ljudskih prava. Države, članica, države članice Europske unije su također i članice E, Vijeća Europe, te moraju poštivati Europsku konvenciju o ljudskim pravima koja se primjenjuje i izvan Europske unije. Dakle, i ako djelujemo na otvorenom moru u blizini Somalije ili teritorijalnim vodama Somalije kao članovi Europske unije, i članovi Vijeća Europe, mi moramo poštovati odredbe e, za ljudska prava što se tiče kaznenog progona, moramo na ispravan način se ponašati prema osumnjičenima, e, moramo paziti na rokove unutar kojih te osobe mogu biti u pritvoru i moramo im pružiti mogućnost za kontaktiranje obitelji i tako dalje. Također, ovi e, pravni aspekti gdje koji se tiču velikog broja ljudi koji su uhićeni i koji se trebaju prebaciti ili u državu članicu ili neku regionalnu državu E, čine e, rada Talante e, još težim. U 15 dan, samo 15 dana države članice imaju na raspolaganju da kažu žele li vršiti kazneni progone ili ne. Ako se niti jedna država članica ne izjasni, onda imamo dodatni rok od 10 dana kada regionalne države mogu se javiti za kazneni progon, a ukoliko ako se nitko ne javi za to, onda moramo još jednom pustiti tu osumnjičenu osobu. Dakle, što se tiče kaznenog progona, postoji suradnja između službe za vanjsko djelovanje, a talante i država članica e, koje e, žele vršiti kazneni progon. Ako to ne učine države članice, onda se to prepušta e, regionalnim državama. Znači države članice i takozvane regionalne države moraju imati ista očekivanja što se tiče dokaza za e, otvaranje e, postupka. E, ne možemo ako imamo samo četiri predmeta, na primjer, i ako te predmete prihvate države članice, one moraju imati određene dokaze na temelju kojih će E, započeti postupak, ali različite države članice traže različite dokaze za otpočenje postupka. Kao što je gospođa Keller rekla malo čas, moramo dobro poznavati e, cijeli ovaj sustav i države članice moraju sasvim jasno reći koju vrstu dokaza trebaju i koliko vremen i u kojem roku ih trebaju dobiti. Mi smo već imali e, slučajeve ka, gdje je došlo do problema kršenja uvjeta za izvođenje pred sud pojedinaca koji su se morali izvesti pred sud u roku od 24 sata, te smo ih morali pustiti. Iako te osobe su kasnije nekad e, osuđene e, za e, piratstvo. Kada određeno plovilo uhiti osobu za koju se sumnja da e, je počinio kazneno djelo, onda je to ponekad teško dokazati i e, regionalne države također traže različite dokaze za to i isto tako moramo poštovati vremenske rokove, koliko vremena možemo tu osobu zadržati na brodu, na koji način e, e, izručiti tu osobu u državu gdje će se vršiti kazneni progon. To je na sredozemlju nešto e, lakše nego na području roga Afrike, ali kada odvjetništvo u nekoj državi razmatra predmet, onda traži od vojnika da daju izjavu o onom što se desilo ili e, dakle od e, Somalijaca ili od žrtve i tek onda se procjenjuje da li će se nastaviti s ovim predmetom ili ne. Vrlo je bitno shvatiti u ovoj fazi da e, vojnici neće uhititi neku osobu već će e, pritvoriti osobu u okviru Atalante jer samo to možemo učiniti i onda predati tu osobu e, zem, regionom zemljama kao na primjer e, na Sešele ili Mauritius. One brojke o kojima sam ja govorio e, na početku, 126 osuđene, osuđenika od 156 osumnjičenih nam dokazuje da je naša akcija e, uspješna e, i da smo dali dovoljne dokaze za kazneno gonjenje. Imali smo također e, i indijske svjedoke koji su sudjelovali u jednom od e, predmeta. Ponekad se svjedoci ne žele e, pojaviti pred sudom jer nemate pravno obvezujući način da ih dovedete pred sud i ponekad dokazi koje smo dali e, nisu dovoljni, a nekada je veoma teško, na primjer u Indijskom oceanu, dovesti ljude do suda. Same suženja traju dugo, Prošli tjedan je e, dogovoren e, pre, e, transfer jedne osobe u Francusku, a sam postupak je trajao pet godina. Pitanje je bilo da li je to protuustavno u Francuskoj, da li se time krše ljudska prava pojedinca. Iskustvo i nadležnosti regionalnih država koje vrše kaznani progon e, nisu iste. Neke su dosta iskusne što se tiče međunarodnog prava, a neke e, nisu. Ono što mi možemo učiniti je sljedeće. Kroz EUNAFOR, e, Atalantu, mi smo započeli nekoliko koraka za bolji protok informacija jer komunikacija i suradnja su ključna u ovom. Dakle, kroz e, EUNAFOR ili Atalantu, preko časnika za vezu, uglavnom na Indijskom oceanu, e, preko e, vojnog osoblja koji se nalazi u Bahrenu, na Sajšelima, u Somaliji, e, Džibutiju i tako dalje, dobijamo informacije koje su e, korisne za odvjetništvo. Ono što su prethodni govornici govorili jest integrirano upravljanje podacima u kojima Atalanta ima jednu schemu upravljanja podataka i uglavnom glavnom stožeru u Northwoodu i isto tako u Sirzavezu i imamo također i ACMM koji se koristi, dakle tu se radi za transfer informacija na povjerljivoj razini i tako potičemo, odnosno pomažemo protok informacija i to nam omogućuje da ostvarimo uspješna krivična gonjenja. I zadnja stvar koju želim reći, što Atalanta i Sofija imaju zajedničko Ispričavam se. Dakle, ono što im je zajedničko jeste da e, krimčare koje koje hvatamo u sredozemlju i somalici koji se hvataju na otvornom moru, oni nisu e, šefovi, oni su samo uh, e, operativci na terenu i dakle oni ne naručuju to i dok god ne, bude politička volja da se suzbija to na kopnu, mi moramo nastaviti sa radom. A sada ću se sa zadovoljstvom odgovoriti na sva pitanja hvala svima. Ovo je bilo prvo izlaganje svih e, sudionika u ovom panelu. Ova tema izrazito je složena i siguran sam da smo svi mi preplavljeni informacijama i širinom problema kojim se mora, s kojim se mora suočiti. Vjerojatno bismo svi željeli da počinitelji ovih e, gnjusnih zločina budu gonjeni. No ovo sve jako složne teme, bilo se radi o migracijskim problemima i u drugim, ali ovdje jasno uviđamo da postoje doista gnjusni zločini iza ovih svih stvari koje su potencijalno povezane sa e, organiziranim kriminalom u Europi. Dakle, još jednom se želim zahvaliti panelistima i otvoriti raspravu. Vidim da su zastupnici naravno umorni nakon, nakon ovog prvog panela koji je bio jako zanimljiv, ali vas ohrabrujem da sudjeliti u raspravi. Možda gospodin Eller želi sudjelovati u raspravi. Najpša hvala gospođo predsjednice. Želim zahvaliti gospodi Skali, Majeru i da Silvi. Želim vam reći koje su naše namjere. Naše namjere su da se vrijednuje rad. Mi imamo pravo uvida i kao zakonodavci što se tiče samog proračuna budžetskih sredstava imamo određen utjecaj, ali jedna, jedna od e, svrha ovih saslušanja jeste da vam se i zahvalimo na vašem radu. Jedno od mojih pitanja je sljedeće. Glede pitanja koje se tiču počinjenja kaznenih dijela i koja je povezana uz organizirano krimčaranje ljudima, često se pozivamo na to da je samo krimčaranje ljudima povreda međunarodnog e, i europskog prava, no sama dimenzija tog krimčanja ljudima ukazuje da je to sve povezano s nekim drugim pitanjima, a koja se izravno tiču korupcije. Dakle, u biti same Ujedinjene nacije su radile na pitanju korupcije, a će su povezano uz same rute putovanja, ali često je povezano i uz e, pitanje izrade lažnih dokumenata. Dakle, tu je čitava jedna linija korupcijska koja je potrebna da bi se to napravilo. Dakle, moje pitanje jeste da li postoji određena direktna izravna dimenzija ili neizravna koja je jako problematična. Na, na Balkanu vidimo da postoje postoji dosta raširena korupcija u političkim snagama. Uzduž cijele rute. Isto vrijedi i za neka slabija društva u na afričkom kontinentu. Dakle, evo kako, kako se suzbija ovaj problem e, izrade dokumenata, važnih dokumenata. Zatim se želim nadovezati na pitanje fizičkog nasilja prema ljudima koji se krijumčari, jer čuli smo da postoji sustavno na praksa silovanja, ali sve veća ta praksa fizičkog nasilja u tim e, raznim etapama tijekom njihove rute spominje se sve češće i e, rad. Na primjer, u sjevernoafričkim zemljama kaže se da, da se plaća putovanja tijekom putovanja i uopće se ne zna do kad trebaju e, e, su primorani na taj primjerni rad, ponekad je to više od godinu dana. Nama će vjerojatno trebati više godina da se sprostavimo problemu pirater, piraterije. I to je nešto što se ne može e, krivično goniti na temelju europskih državnih zakona, niti to neće Francuska goniti, niti vlasnici brodova koji su napadnuti. No, u biti, pitanje koje se postavlja je ko će se baviti tim krivičnim predmetima, ko će to krivično goniti. Dakle, pitanje koje želim postaviti jeste da li smo potrebni neka dodatna sredstva, bilo se radi o financijskim ili drugim, jer ono što smo saznali do sad jest da organizacija koja se bavi kriminalnim drogama je pružila veliku pomoć, no europske institucije nisu još do sad. Dakle, koja bi to bila, koja je vaša međunarodna dimenzija? Jasno mi je s kojim ste izazovima suočeni u samoj svojoj borbi protiv krimčaranja ljudima. Mi ne želimo proširiti <laughs> opseg vaših problema, no e, postoji problem korupcije koji je vjerojatno dijelom problema i koji bi mogao izazvati još veće probleme u buduće. Hvala gospodine Eler. Sada gospođa Stini iz Libera, Libija. Znači, hvala, hvala vam na organizaciji ovog e, saslušanja i to na ovaj način kako bismo mogli usporediti dvije različite, opet slične situacije i pravne okvire, institucionalne pravne okvire, krijumčarenje ljudima i piraterije. Želim postaviti sada pitanje Eurojustu. Eurojustu. Dakle, nakon što možemo naučiti i napraviti kako bismo se postarali da borba protiv krijumčarenja ljudima postane jednako učinkovita kao što smo vidjeli u slučaju borbe protiv piraterije. I ovdje smo čuli konkretne brojke o krivičnom gonjenju piratstva. A što nam možete reći o krijumčarenju ljudima? Koliki dio te krijumčarske mreže je uhvaćen i krivično procesuiran. Ja bih željela postaviti pitanje svetroma gostima. Naime, krijumčarenje ljudima do sad je bilo puno više pod nadzorom Frontexa, i oni imaju dosta važno poznavanje tog problema, tog fenomena. Što mislite, da li postoji neki način da se dođe do tog znanja ili da ga se učini operativnim pri krivičnom gonjenju krimčara ljudima, odnosno migranata. Kao drugo, osobno ne sviđam se doista pojam poslovnog modela pojam poslovni model, jer tu, tu stvarno ima ogroman broj gnjusnih kaznih dijela koje se događaju, gnjusnih zločina. No, što mislite o nekim drugim vidovima pranja novca, dakle, kako to daleko to seže? Naime, tijekom misije koju smo imali u Rimu raspravljali smo o tome što se dešavalo tijekom eh, operacije EUNAV eh, for Sofia Dakle, nužno je zakonski gledano iznaći adekvatan način da se to sve suzbija, da se borimo protiv toga. Marek Jurek želi postaviti pitanje također. Najpša hvala predsjedateljice. Evo, kratko, ali važno pitanje Želio bih se nadvezati osobito na ovo što rekao gospodin Da Silva. Naime, u rogu Afrike uspjeli smo iznaći partnere, a tamo nema europskih e, zemalja, dakle mogli smo naći partnere koji su nam pomogli da krivično gonimo kriminalce. A zašto to onda ne možemo napraviti, na primjer, i na sredozemnom bazenu, odnosno području? Ti ljudi idu u europske države, imamo dokaze koje nam pružaju sami migranti. Znamo da postoji namjera organizatora, onih koji omogućuju e, e, krijumčarenje migranata. Dakle, zašto ih se ne može krivično goniti u zemlji čiju granicu nastoje prijeći, dakle ako postoje neki pravni razlozi, kakve to pravne instrumente trebamo stvoriti ili koristiti kako bi oni mogli biti odgovorni u Europi. Hvala. Sada želim ponudati riječ eh, našim eh, panelistima. Najprije državni odvjetnik Skalija. Dakle, imamo dosta vremena, tako da možemo ovo vrijeme koje nam je proslo podijeliti na tri panelista. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Prvo pitanje je bilo je vezano uz korupciju, ako se dobro sjećam. mi smo primijetili da postoji korupcija u Libiji. Iz libijskih zatvora migranti se uz plaćanje protjeruju, znamo to iz prisluškivanja telefonskih razgovora. E, to još jednom pokazuje da za trgovce ljudima migrant je zapravo gospodarsko dobro, on nije ljudsko biće. Postoji osim toga i korupcija vezana uz falsifikaciju radnih dozvola i boravišnih dozvola. Vodimo istrage u vezi s time, uključivši i e, čitav niz lažnih brakova koji se sklapaju u Italiji e, sa državljanima iz subsaharske Afrike upravo kako bi se omogućio dolazak u Italiju e, lažnog supružnika, ako ga tako možemo nazvati. To se posebice tiče žena iz Nigerije kojima put plaćaju e, kojima, koje put plaćaju same kroz prostituciju. Ono što ste me pitali vezano je uz postupke. Pomaže nam e, konvencija UN-a iz 2000. godine koja kaže da kad imamo e, zločinačke organizacije čije aktivnosti se vrše i u državi koja provodi istragu, onda mi možemo djelovati, možemo imati postupak. Ali to je problem koji se tiče i drugih pitanja, a postavljena su naknadno. Dakle, e, postupak za korupciju ili pranje novca kada se ovakvi e, zločini vrše u inozemstvu, a to sve završava u Italiji. Dakle, kada se sve to zaključuje, ali nema posljedicu na naše države, jasno je da imamo ne, i poteškoće u suđenju, zato što u, s mnogim državama mi nemamo e, ugovor o ekstradiciji i nemamo zato, odnosno imamo velike poteškoće u postupku uhićenja najvećih trgovaca ljudima. E, čak i za vrlo visoke kazne koje su izrečene na našim sudovima, mi smo imali čak i prvi slučaj e, suradnje jednog od migranata koji je osuđen i koji je e, ponudio vrlo važne optužbe protiv svojih suradnika. Kad bismo češće imali ovakve slučajeve, mogli bismo svakako proširiti i ovakav vid rada koji bi svakako bio svako koristan. E, što se tiče pitanja, sljedećeg pitanja, dajem riječ kolegi iz Njemačke koji će bolje od Dopustite samo da izravno interveniram. Spominjala se treće zemlje, no Turske sudske politiske kartijela su napravili analizu o profiliranju krimčarnim ljudima i poslali se izravni dokazi da je došlo na balkanskoj ruti do teških slučajeva policijskih struktura, a to su države koje su bliske Europskoj uniji i nalaze se na sredozemlju, dijelom su europskog eh, programa. Da, dakle, vjerojatno ste u pravu kada govorite o Nigeriji ili subsaharskim zemljama, no zemlje koje su bliže Uniji ili koje čije su pregovori u tijeku, možda bi oni mogli sudjelovati u ovom u ovome svemu. Gospodin Skale, želite li se nadovezati na ovo odmah sad ili... Da, ako želite mogu svakako odgovoriti. To je možda pitanje koje nije u mojoj nadležnosti, e, u mojoj osobnoj nadležnosti, ni u mojoj profesionalnoj nadležnosti, jer se mi ne bavimo kaznenim dijelima počinjenima u drugim državama i koji nemaju nikakav e, učinak na naš e, teritorij. To se, ovdje se radi o političkom problemu Europske unije koja bi trebala pronaći prikladne instrumente za rješavanje ovog pitanja. Radi se o područjima koje su potpuno novi. Vi ste ovdje uputili na problem prijevoda. Ne radi se o istraživanjima kao što, o istragama kao što su istrage u slučaju e, trgovine e, drogama gdje imamo jako puno iskustva. Kolega iz Eurojusta e, malo prije rekao je da bi bilo korisno imati E, veću financijsku raspoloživost za prijevode, zato što se ovdje radi o dijalektima koji su uvelike nerazumljivi većini govornika. E, jučer su, sam dobio telefonski poziv iz Palerma, e, došlo do uhićenja i prema našem sustavu optužnice trebaju biti prevedene. I zato smo mi pronašli prevoditelja. Prevoditelj je rekao u redu, prevest ću vam ovaj dokument, ali imajte na umu da je naš dijalekt usmeni dijalekt, ne postoji e, pisani oblik i zato smo mu e, trebali dostaviti prijevod u e, obliku snimke. To je problem koje djeluje kao da je veći od nas, kao i u slučaju Turske, radi se o političkom problemu. Gospodin Klaus Merkabr, izvode. Najpša hvala. Evo, nastojat ću odgovoriti na posljedna pitanja. Mi u Eurojustu se bavimo pitanjem eh, Krimčaranja migranata, a ne samog e, prijelaza granica, već šire promatramo situaciju. Dakle, pitanje korupcije, odnosno pakćivanja je nešto čime se imamo u sudsku praksu, dakle imamo iskustva s tim u vezi, isto se e, primjenjuje i na krimčarenje ljudima, dakle ovdje se više pita, radi o pitanju izrabljivanja u svrhe seksualne industrije, no što vidimo jeste da se matrica ponavlja u smislu da krimčar ljudima su često oni koji, kao što ste malo prije rekli, imaju različite poslovne modele, mislim, spravno ste rekli da ne bi trebalo koristiti taj izraz, ali eto, koji su imali različite modele poslovne modele. Dakle, mi imamo eto, ta znanja koja su steknuta u našoj sudskoj praksi na temelju predmeta krimčarene ljudima i krimčarenja migranata i državno, državni odvjetnik poput kolege u Italiji koji se odjednom nađu suočeni s takvim problemima imaju na raspolaganju instrumente kako bi se bolje time i lakše bavili. Dakle, samo sama korupcija je samo dio tog fenomena. Unutar Europske unije, naravno, situacija je situacija puno bolje funkcionira, jer mi smo jedan veliki klub i postoji to institucionalno povjerenje. Što se pak tiče trećih zemalja koji su izvan Europske unije, mi u Eurojustu pokušamo se hvatiti u koštac s tim na različite načine. Evo prvi, na primjer, ja mislim da je odbor Lime, Libe prije nedavno odobrio suradnju sa Ukrajinom, Crnom Gorom. Imamo isto tako i s Makedonijom uspostavljenu suradnju. Dakle, na taj način pokušavamo uspostaviti mogućnost suradnje, a ono što moramo uvijek imati na umu prije nego što ti sporazumi postanu pređu praksu jeste, odnosno se uspostave, da li se e, pošto je pravo. Dakle, pitanje zaštite podataka, kako se postupa s ljudima u tim zemljama i tako dalje. Dakle, to su sve zemlje koje se već, koji su i na putu prilaska Uniji. Dakle, postoji s njihove volje, strane volje. S drugačijim trećim zemljama situacija je donekle složenija. Kao prvo, ako nemate pravu vladu s kojim ćete voditi pregovore, onda je situacija teška, naravno. Onda postoji pitanje ljudskih prava, vladavine prava, pitanje zaštite podataka, sve to moramo imati na umu. No, evo, na primjer, sa zemljama mene nastojimo uspostaviti dijalog, dakle, ako netko želi postati, poslati upit za zahtjev, barem e, se treba vidjeti kome se to može poslati i kako započeti cjelokupni postupak. Dakle, to je početak, da ga tako nazovem. Situacija je dosta teška, trenutno radimo o tome da radimo na mogućnosti uspostave jednog zakonskog okvira. Onda se postavlja također i pitanje kako na učinkovit način koristiti to sve. A to je s jedne strane pitanje, poslije pitanje financiranja toga svega, jer treba poslati nekoga u zemlje Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, dakle u zemlje članice mene, tu su sigurnosna pitanja i tako dalje. Naravno, za to sve trebaju nam sredstva, no prije nego što će ta osoba postati operativno prije toga moći raditi. Naravno da moramo imati sporazum sa državnom, s tom državom u kojoj želimo poslati tu tog djelatnika. Zatim pitanje kako to treba napraviti, da li ćemo uspostaviti takozvanog letećeg veleposlanika ili trajnog. Imamo, dobili smo jedno jako zanimljivo izvješće francuskog eh, časak za vezu glede Turske i situacije u Turskoj i dakle, kao što sam rekao moramo biti sigurni da možemo donijeti zdrave odluke. Dakle, naš, to znači da se naše, naša pravila mora e, poštovati. Ne možemo preskočiti tako, tako pitanje kao da, da se radi o banalnosti samo zato što je velika kriza. Dakle, ne možemo sut ljude bez dobrih dokaza, valjanog prijevoda i direktive Europske unije e, s pravom e, jamče pravo obrane i to sve treba ispoštovati. Jedan element koji ste spomenuli i do kojeg ja u Eurojustu i na čemu radimo jest pitanje zapljene imovine. Jer ako dođete do financijera, oni se ne bave trgovnim ljudima, zašto su dobri ljudi, zašto žele nekome pomoći, već samo zato što žele doći do novca. Dakle, to je ona prava stvarnost Ono što vidimo jeste da je zakonodavstvo u državnim članicama tako da države članice mogu lakše provesti zapljenu imovine. Naravno, tu je uvijek pitanje ravnoteže. Nitko ne, ne bi trebao biti doveden u situaciju u kojoj on ili ona moraju opravdavati zašto nešto posjeduju. Ali postoje neke situacije u kojima se trebamo držati tih načela, ali opet i neke situacije u kojima se treba moći nešto poduzeti. Ono što mi pokušamo napraviti jeste obavijesti svoje kolege, na primjer, ukoliko žele zapljeniti negdje neku imovinu, e, pokušavamo im omogućiti da budu poznati sa potencijalnim problemima koje treba prevazići i obraćamo se također i zakonodavcima, govoreći evo ovoj situaciji na koju smo naišli u određenom slučaju, možda bi bilo dobro da budete upoznati s tim i da vidite kako rješavati takve probleme. Dakle, na prethodnom e, na prethodnoj dužnosti u kojoj sam, koju sam obnašao imao sam e, puno razgovora sa zakonodavcima u s italijanskim kolegama, jer italijanski moja država nema jednaka pravila kao što se mogu očekivati italijanski kolege, no u svakom slučaju moramo naći neki način suradnje, nemamo usklađeno kazneno pravo i trebamo vidjeti što napraviti kako bi se minimizirao učinak granica unutar Europe i to je ono čime se Eurojust bavi, mi nismo e, glupi niti, dakle ono što radimo unutar država, unutar granica Europske unije nastojimo napraviti i, i sa e, državama, partnerima izvan granica. Imali smo, idemo korak po korak, e, u kontaktu smo s kolegama iz Tunisa. Naravno, svijet nije samo crno-bijel, nisu svi, nije svijet podijeljen na dobre i loše. Negdje se nađe partnere, a <laughs> drugdje jednostavno treba odustati. Pitali ste za statističke podatke i broj e, donesenih sudskih odluka. Jako je teško odgovoriti na takvo pitanje, jer naša uloga u Eurojustu jest da omogućimo suradnju ureda, odnosno državnih odvjetništava i sudova, ovisno o sustavu, kako bismo im pomogli da naprave, da izrade valjane optužnice. No, nije nužno da dobijemo povratnu informaciju, tako da ne znamo nužno kakav je ishod toga svega. Pokušavamo osobito kada se radi o terorističkim slučajevima doći i do e, tekstova presuda, dostaviti ih e, i drugim e, državama članicama. E, odbor Libe se do nekoj bavio tim pitanjem. No, kada se radi o imigracijskim predmetima, to je nešto dosta novo. Dakle, ja sam primijetio sve veću potrebu za koordinacijom i suradnjom u zadnje dvije godine. Prije toga nije baš bilo preveliki broj zahtjeva. Sada ima veliki broj zahtjeva. No, sad nismo, nismo u stanju reći da je toliko i toliko predmeta eh, procesuirano. Ovo što vam je rekao gospodin Da Silva, naravno, situacija može biti složena i treba vidjeti koliko treba vremena da se završi sudski, sudsko gonjenje. Još jedna komplikacija koja je spomenuta je da često nekoga, često ulovite male ribe. Ono što sam rekao, onaj predmet eh, kamiona, imali smo, uhvatili smo samo dva vozača. No, ima puno više ljudi iza toga. A mi bismo htjeli doći upravo do tih ljudi. Iza paravana. Za to treba vremena. No, bez koordiniranog, koordiniranog rada i suradnje se to nikad neće moći napraviti. I Hvala. Prije nego što dam riječ gospodinu Da Silvi, htjela bih postaviti još jedno pitanje koje je donakle vezano uz posljednje riječi gospodina Kabrija. Za vrijeme e, posjete koje smo odradili u sjedištu akcije Atalanta, mi smo raspravljali o e, kaznenom dijelu piratstva koje je povezano uz neke e, terorističke skupine u rogu Afrike. Od e, iz današnjih e, točki na dnevnom redu odbora SEDE znamo da ISIL postaje sve jači u Libiji. Smatrate li da postoji ovakva veza unutar lanca krijumčarenja migranata. E, trebamo li se pozabaviti time? Dakle, financiranjem terorizma ovakvom vrstom djelatnosti. Moram reći da nisam kvalificiran kako bih komentirao veze između e, terorista i krijumčara. Atalanta je u prošlosti sugerirala da e, su piratstvo i terorizam povezani, ali nema e, jasnih veza koje su dokazane. Htio bih govoriti o drugim stvarima koje su spomenuli drugi govornici i o kojima se je bilo riječi u pitanjima. Kao prvo, oduzimanje imovine. Atalanta E, se ograničava na oduzimanje imovine osumnjičenika na temelju e, rezolucije Vijeća sigurnosti i na temelju razmjene pisama koje omogućuju poduzimanje potrebnih mjera. U slučajevima kada ne možemo E, dokazati da je netko kriv za piratstvo, ali imamo e, e, razloga da vjerujemo u to. Dakle, čak i prije osude mi možemo njima oduzeti imovinu. Ako nađete osobu na moru a nema opremu e, za e, ribarenje, ali ima oružje i drugu opremu, onda vi možete oduzeti tu opremu i možete e, tim osobama oduzeti i plovilo i pustiti ih pored, e, vrlo blizu e, somalske e, obale kako bi se mogli vratiti na kopno. Govorilo se o usklađivanju kaznih sustava. To bi bilo također poželjno u slučaju piratstva. Najmanja kazna na Sešelima bilo je za u slučaju Španjolske gdje je osoba e, dobila 439 godina zatvora, a mm, maksimalno je to trebalo biti 30, ali naravno da je time odaslana poruka. Sve visi o tome e, kako e, se mladi tretiraju u kaznenom sustavu, visi o tome koju će kaznu dobiti. E, državljani Somalije koji su uhvaćeni u Atlanti nisu e, glupi. Mlađi su dobili tri godine, stariji četiri godine zatvora. Dakle, to znači dodatne troškovi i također smo trebali liječnike, stručnjake koji će dokazati da su ta djeca imaju manje od 14 godina to trebamo iskoristiti i u e, slučaju Libije. E, ljudi naravno neće e, reći koja je njihova dob pomoću nekakve potvrde. Treba će to otkriti. Htio bih se sada nadovezati na kolegu Kabrija koji je govorio o tome da imamo tri pravne prepreke kao prvo, kao što je gospodin Kabri rekao, trebamo vladu s kojom možemo pregovarati. Na su na Sešelima imamo demokratske vlade s kojima možemo pregovarati. Također, osim toga, trebate imati nacionalni zakon e, koji se može primijeniti. Piratstvo je e, kazneno dijelo e, međunarodne jurisdikcije na temelju konvencije o pravu mora, ali ne možete se uvijek osloniti na to pravo, nego trebate i nacionalno pravo e, koje će vam dati mogućnosti koje onda možete primijeniti. E, nedavno smo vidjeli da se e, države pozivaju na definiciju UNCLOS-a i da onda prenose tu definiciju u svoj nacionalni zakon morate dokazati e, razne stvari ovisno o tome koju jurisdikciju primjenjujete. Kao što sam rekao, moramo imati nacionalni zakon. To je jedan e, od razloga zašto ne možemo se pozvati na Somaliju, jer Somalija nema nacionalni zakon o piratstvu. E, radi se o zemlji koja nije međunarodno priznata i nema nacionalni zakon o piratstvu. E, u glavnom gradu ne možete dobiti slučaj e, ako je optužba zbog piratstva. E, trebate biti u stanju osigurati da se poštuju uvjeti Međunarodne konvencije o ljudskim pravima ljudi moraju dobiti pravedno suđenje, moraju biti zaštićeni od mučenja i od smrtne kazne. Atlanta dakle ne može ljude poslati u Jemen zato što se tamo piratstvo kažnjava smrtnom kaznom i ne može ih poslati u Indiju iz istog razloga. Dakle, morate imati nacionalni zakon koji se može primijeniti i morate imati i poštivanje ljudskih prava i kao što sam rekao vladu s kojom možete pregovarati. E, Europska unija je razgovarala sa nekim regijama i e, sada neke države ažuriraju svoje nacionalno zakonodavstvo. Na primjer, Mauricius je uzeo definiciju, definiciju unklosa i onda je e, te definicije o nasilju i piratstvu ubacio u svoj sustav i e, sada možete dobiti E, izjavu svjedoka i ako su oni e, udaljeni putem telekonferencije. To je jako važno zbog toga što se sada može primijeniti njihov nacionalni zakon. Inače ne može doći do kaznenog progona. Dame i gospodo, Htjela bih se svima zahvaliti na ovoj plodonosnoj raspravi. Zahvaljujem gostima. Mislim da je ovo bilo vrlo stručno e, predavanje. Predavanja su bila vrlo zanimljiva i korisna. Zahvaljujem na sudjelovanju i zahvaljujem na raspravi. Sljedeći sastanak e, je sutra ujutro u 9 sati. Hvala.